Good afternoon, colleagues. Dobar dan, dragi kolege. I dobrodošli na popodnevni dio sastanka. Prva točka na dnevnom redu je izlaganje Europskog revizorskog suda o tematskom izvješću u borbi protiv nepotrebnog bacanja hrane. Velika mi čast pozdraviti gospođu Bettinu Jakebsen, i gospodina Michaela Bejna koji su nam se pridružili na ovoj e, razmjeni mišljenja. Tako da ću prvo dati riječ gospođi Jakavsi, a onda ćemo imati priliku, za raspravu i pitanja. Tako da, evo, dobrodošli. Ova tema nam je bitna, a koliko vidim bitna i vama, jer ste izradili mišljenje, pa ćemo, evo, poslušati vaš stav. Hvala vam lijepa, dame i gospoda. Hvala vam na ukazanoj prilici da vam predstavim posebno izvješće Europskog revizorskog suda o borbi protiv nepotrebnog bacanja hrane u Europskoj uniji. Ovo izvješće sam već predstavila e, jednom drugom odboru, međutim jako mi je drago da sada imam priliku predstaviti ga i ovom odboru a pročitala sam i nacrt izvješća koje je pripremila e, gospođa Biljana Borsan. U svom izlaganju ukratko ću vam iznijeti e, glavne zaključke kao i preporuke e, revizorskog suda. Premda je ovaj odbor vrlo svjestan važnosti nepotrebnog pacanja hrane, želim da nas sve podsjetim i na gospodarsku i drugu važnost bacanja hrane bacanje hrane je priznat javni problem koji je e, ušao u javnu raspravu u zadnjih nekoliko godina. Prema postojećim e, procjenama jedna trećina proizvedene hrane za ljudsku uporabu se baca ili globalno izgubi. E, komisija procjenjuje da oko 88 milijuna tona godišnje hrane bacamo samo u Europskoj uniji i bacanje hrane se događa e, duž cijelog e, proizvodnog e, lanca, što obuhvaća i maloprodaju i potrošnju, a uzrokuje velik trošak i štetu za okolišu. Prema procjenama UN-a globalni, globalni trošak je preko jedne milijarde američkih dolara. Znači govorimo o velikoj količini novca. Danas nema definirane e, definicije e, bačene hrane na razini EU-a, stoga ne možemo pouzdano mjeriti niti pratiti bačene količine hrane. Također nemamo ni osnovu, zajedničku osnovu prema kojoj se mogu e, uspostaviti jasne mete ili ciljevi za smanjenje bačene hrane i samim time osigurati usporedbu vrijednosti Komisije i države članice su e, se već e, e, jasno izjasnile da se žele boriti protiv bacanja hrana i drago mi je da su i izvješće gospođe Borzan i rad odbora usklađeni, odnosno da se svi slažemo da komisija može imati veću ulogu u borbi protiv bacanja hrane. Zajedno možemo ih potaknuti da povećaju djelovanje u tom području. Naša je revizija namjeravala analizirati je li komisija doprinosi e, boljem e, lancu proizvodnje hrane, e, borbom protiv bacanja hrane. Prvo smo pregledali različite političke izjave na visokoj razini, odnosno analizirali smo jesu li one prevedene u djelo. Zatim smo analizirali koje su već moguća sredstva za borbu protiv bacanja hrane u postojećim politikama. Što smo zaključili svojom analizom? Opća je poruka da se komisija s ovim problemom ne bori učinkovito, da, da postojeće inicijative i politike mogu biti upotrebljene na učinkovitiji način kako bismo se borili s ovim problemom bacanja hrane mnogi, mnoga potencijalna poboljšanja ne bi zahtjevala nove inicijative niti nova sredstva, već samo uh, bolje usuglašavanje postojećih politika ili bolju koordinaciju unutar komisije i između komisije i država članica. Također smo e, shvatili da su do sad poduzete akcije fragmentirane ili isprekidane i da nema dogovorene europske strategije za borbu protiv bacanja hrane. Usprkos e, sve, važnijoj, e, sve, važnosti ove teme, e, ambicije komisije su se s vremenom porasle i potrebna je zajednička osnova za borbu protiv bacanja hrane, međutim iznalaženje te zajedničke osnove usporilo je djelovanje po ovom planu. Primijetili smo isto tako da nema dovoljno procjena učinaka europskih politika s obzirom na e, bacanje hrane. Najveća politička područja poput zajedničke poljoprivredne politike imaju svoju ulogu i mogu se puno bolje iskoristiti za borbu protiv e, bacanja hrane. E, u tom kontekstu jako mi je žao što komisija i DG Agri nevojko priznaju da primarni sektor, dakle i farmer, poljoprivrednici, isto tako imaju svoju ulogu u borbi protiv bacanja hrane. Također mi je bilo jako drago da vidim da nacrt e, izvješća koje priprema gospođa Borzan također naglaša da svi akteri u prehrambenom lancu, a ne samo maloprodajni djelatnici i potrošači imaju odgovornost za djelovanje, te da je općenito odgovornost za bacanje hrane e, e, nadilazi samo e, posljedice vezane za otpad. Također, donacije hrane su jedan od učinkovitih načina za smanjenje bačene hrane, što je isto tako naglasila i gospođa Borzan u svom nacrtu izvješća. Postoji i dalje cijeli niz prepreka koje ograničuju, e, ograničavaju doniranje hrane, a isto tako nedovoljna je jasnoća i dosljednost nekih pravnih odredbi kao i njihovo tumačenje. Što mi kao revizorski sud, e, Europski revizorski sud e, preporučamo? Kao što smo već rekli, komisija ima ključnu ulogu u borbi protiv bacanja hrane zajedno sa državama članicama. U našem izvješću je niz preporuka za koje smatramo da mogu pomoći u borbi, e, u učinkovitijoj borbi protiv bacanja hrane. Kao prvo, Europska strategija za borbu protiv bacanja hrane treba se e, e, pojačati i bolje koordinirati. Komisija treba koordinirati prve i učiniti prve korake kako bi se isplanirao akcijski plan za naredne godine. Nadalje, u koordiniranju raznih politika E, kojima je, e, se može e, smanjiti bacanje hrane, komisija treba razmotriti dakle, provedbu različitih procjena učinka i kao treće da bi se omogućila omogućilo doniranje hrane koja bi se inače bacila, komisija bi mogla korisno protumačiti pravne odredbe koje mogu spriječiti ili obeshrabriti doniranje donacija. Nadalje, komisija treba poticati na danje, iskorištavanje mogućnosti e, e, za doniranje hrane, te e, razmisliti kako omogućiti doniranje hrane i u drugim područjima politika. Želim zahvaliti svima koji su i komisiji koja je iskazala svoju predanost postizanju ciljeva u ovom području. Međutim, sad je vrijeme da pokažemo da smo ozbiljni i nova platforma za razmjenu e, inicijativa jest e, za razmjenu mišljenja jest divna inicijativa. Međutim, bez e, konkretne jasne definicije i bez jasne polazne osnove i bez jasnih obveza da se usklade politike i smanji smanje prepreke za za stvarno smanjenje e, bacanja hrane, e, mislim da neće biti stvarnog napretka. A to će biti šteta i za naše buduće građane koji će e, platiti cijenu. Na kraju želim zahvaliti izvjestiteljici Envija, gospođu, Borzan, na izvrsnom izvješću i svakako vas potičem da i dalje vršite pritisak na komisiju u ovom području. Hvala vam lijepa na pozornosti i evo spremna sam odgovoriti na pitanja ako ih budete imali. Hvala. Hvala vama. Budući da ste spomenuli našu e, zastupnicu gospođu Borzan, e, ovratit ću se vama, odnosno da ću vam riječ, s obzirom da ste vi sradili izvješće. E, gospođa Jakobsen, zahvaljujem se na vašim riječima koje su vrlo inspirativne i drago mi je da se u stvari u, apsolutno svemu, slažemo što ste danas rekli. htjela bih naglasiti da Europska unija kao jedna od najnaprednijih, naj, najbogatijih zajednica na svijetu ima e, moralnu i političku obvezu e, smanjiti ogromne količine hrane koja se e, rasipa svake godine. Odbačena hrana predstavlja tračenje i resursa upotrebljenih za njezinu proizvodnju poput vode, tla, radnih sati, struje, goriva i drugih vrijednih i često ograničenih resursa. E, prema procenama iz projekta Fusions e, e, u Europskoj uniji godišnje se baci čak 88 milijuna tona hrane, pri čemu 53% otpada na kućanstva, 19% na prerađivače, 12% na restorane, 10% na primarnu proizvodnju poput poljoprivrede i 5% na trgovinski sektor. Kao izvjestiteljica e, za izvještaje o smanjenju e, bacanja i povećanju sigurnosti hrane e, želim zahvaliti Revizorskom sudu na ovom zaista izvrsnom i sveobuhvatnom dokumentu. Moram reći i da je tajming objave ovoga izvješća zaista izvrstan jer što se tiče sastavljanja našeg izvještaja u parlamentu. Eh, veliki broj europarlamentaraca koristio je podatke i ideje iz revizije eh, za rad na našem izvještaju. Eh, u tom smislu revizorski sud je imao pozitivan utjecaj na djelovanje parlamenta po pitanju bacanja hrane. Revizijom se nastojalo odgovoriti na pitanje doprinosi li Europska unija resursno učinkovito lancu opskrbe hranom djelotvornom borbom protiv nepotrebnog bacanja hrane. E, utvrđeno je da trenutno e, to nije slučaj, ali e, u izvješću su istaknuti načini koje, na koje se važeće politike mogu djelotvornije upotrijebiti u prevladavanju E, ovoga problema. Sud je e, također ustvrdio da za mnoga od potencijalnih poboljšanja, kao što je gospođa Jakobsen rekla, nisu potrebne, e, nije potrebna veća količina financijskih sredstava niti, niti nove inicijative, nego bolje usklađivanje već postojećih politika, poboljšana suradnja te jasno utvrđivanje smanjenja količine nepotrebno bačene hrane kao cilja politike. Unatoč sve veće važnosti koju pitanje nepotrebnog bacanja hrane ima u političkim programima, sud je utvrdio da se ambicioznost komisije u vezi s rješavanjem problema e, s vremenom nažalost smanjila. E, nadalje, smatra da su dosadašnje mjere bile fragmentirane i isprekidane bez koordinacije na razini komisije. U pogledu doniranja hrane trenutačno postoji nekoliko prepreka, e, kao što su različita tumačenja zakonskih odredbi, e, a koje bi mogle ukloniti kako bi se, koje bi se mogle ukloniti kako bi se e, pojednostavilo doniranje hrane koja bi se u protivnom nepotrebno bacala. Zašto se hrana baca u ovako velikim količinama? Odgovor je kompleksan i događa se na više razina. Poljoprivrednici ne mogu prodati E, pa plodove zaoru ili jednostavno puste da trunu. Prerađivači koriste samo dio sirovine, ostatak bace. Trgovci ne uspiju prodati cjelokupnu robu, a komplicirano im je donirati, pa također bace. Građani loše planiraju kupnju namirnica, e, pa im se višak pokvari, pa ga opet bace. U svakom od tih stadija potrebno je pokušati ili spriječiti bacanje hrane ili hranu usmjeriti u donacije za ljudsku upotrebu, ako ne onda za životinsku ishranu ili za kompostiranje, za proizvodnju energije dalje. E, problem je, kao što sam rekla, vrlo kompleksan i e, zato je potreban koordiniran odgovor politika e, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kao i, i djelovanje svih ostalih dionika. U ovome trenutku imamo čak 52 propisa koji reguliraju e, e, e, odnosno direktno utječu na količine bačene hrane u Europskoj uniji na pozitivan ili negativan način. Od toga imamo dakle 29 regulativa, 10 direktiva, 3 odluke i 10 preporuka. To su u velikoj većini propisi koji su iz domene poljoprivrede, zdravstva, ribarstva, zaštite okoliša i industrije, porezne politike i trgovine. E, izvještaj na kojem radim e, će se dotaknuti velikog broja tih propisa u vidu preporuka i mišljenja. Nadalje, izvještaj identificira neka područja koja nisu regulirana, e, u kojima bi djelovanje komisije i država članica moglo imati pozitivan utjecaj u vidu prevencije i smanjenja bacanja hrane. U eh, amandmanima koje sam napravila u suradnji sa kolegama iz grupe socijalista i demokrata dotičemo se činjenica da potrošači često plaćaju cijenu bacanja hrane, da države članice slabo koriste eh, sheme školskog voća, povrća i mlijeka eh, za educiranje o bacanje hrane te da marketinški standardi i nepoštene trgovačke prakse utječu na bacanje hrane. Izvještaj će tražiti od komisije da uključi bacanje hrane u procjene učinka legislative e, te da istraži e, učinke zajedničke poljoprivredne i ribarske politike <clears throat> na taj problem. Nadalje, tražili smo od država članica e, da bolje koriste sredstva iz fondova za najpotrebitije i ruralni razvoj kako bi se bacanje hrane preveniralo, a doniranje povećalo. E, velik dio preporuka iz izvještaja suda e, bit će adresiran u našem dokumentu i moram priznati e, da mi se sviđa sinergijski utjecaj pritiska naših dviju institucija na komisiju i države članice. Zaključno želim još jedanputa čestitati na čestitati timu revizorskog suda na čelu sa gospođom e, Betinom Jakobsen na vrlo korisnom i pravovremenom dokumentu. Hvala. Uh, Hvala vam lijepa. Dajem riječ zastupnici. Euh, Hvala lijepa. <clears throat> Ja se želim zahvaliti revizorskom studu na ovoj reviziji. Kao što je kolegica upravo rekla, baš je u dobrom času načinjena ta revizija. I moram reći da smo svi e, gotovo se jednoglasno slažemo sa ovim što ste upravo rekli. Međutim, imamo neke stvari koje moramo proučiti. Prva stvar koju moramo napraviti jest da e, vratimo e, na pravo mjesto prehranu. E, ljudi bacaju hranu zato što jednostavno hrana nema vrijednost koju bi trebala imati. Dakle, trebaju se građani obučavati, trebaju se načiniti informativne kampanje, kampanje promicanja i kampanje za borbu protiv bacanja hrana koje su danas gotovo nepostojeće. Govorili ste malo i o primarnom sektoru, ne mnogo. Međutim, ono što je nedostajalo ovome što ste rekli, razliku između gubitka i bacanja. A to je nešto e, što bi bilo vrlo važno jer E, možda bi se mogao steći dojam da poljoprivrednici hranu bacaju jer im se to sviđa. Ne, ja sam poljoprivrednica i zaista poljoprivrednici nemaju e, želju, žele proizvesti hranu koju će ljudi jesti. E, problem je u tome e, što se neke stvari e, ne mogu prodati i ja sam e, tako dio udruge koja stavlja na raspolaganje hranu koja se ne uspije prodati našim sugrađanima koji ne mogu se sami prehraniti. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, mislim da moramo paziti što od nje trebamo tražiti i što je njezine prvenstveni zahtjev. Um, ovakva borba protiv e, bacanja hrane nije nešto što bi trebalo biti zadatak zajedničke poljoprivredne politike. Ne smijemo se zapravo ovdje imati krive ciljeve. Sada gospodin Škrlet. Gospodine Škrlec, izvolite. E, prije svega dopustim da u ime Kluba zastupnika zelenih izrazim zahvalnost predsjednicima Europskog revizorskog suda na odličnom izvještaju. E, osobno sam kao izvjestitelj u sjeni e, paketa kružne ekonomije i izvješća o raspanju hrane o kojem smo govorili danas bio vrlo blisko u susretu u, sa tim problemom i e, mogu reći da ovaj izvještaj daje samo dodatnu snagu da e, se zapitam i da se borim za to da li Europska unija učinkovito djeluje i bori se protiv raspanja hrane. Svakako i ovo što ste vi danas rekli i što smo čuli od naše izvjestiteljice i kolega pokazuje da nije. Zbog toga e, koristim priliku da opetovano pozovem komisiju i države članice da se snažnije uključe u rješavanje ovog problema i žao mi je što ponekad moji kolege u parlamentu također nisu jednako odlučni u ovoj borbi kada radimo izmjene i dopune zakonodavnih tekstova. E, rasipanje hrane nije samo ekonomski problem, e, često se ističe kako je potrebno ulagati što više u proizvodnju hrane, kako je potrebno što više ulagati u GMO, u pesticide, u herbicide, zapravo ono što uzrokuje narušavanje e, zdravlja naših građana, uzrokuje narušavanje bioraznolikosti, a da istovremeno se ne provode odgovarajuće mjere u prevenciji raspanja hrane. Osim toga, raspanje hrane je jedno duboko moralno pitanje koje nas trebaju natjerati ne samo da se zamislimo kao zakonodavno tijelo nego da počnemo zaista nešto raditi na tom pitanju. E, drago mi je kako smo prošli tjedan izglasali definiciju raspanja hrane u okviru kružne ekonomije jer prema komisiji u komentarima ovog izvješća takva definicija nije potrebna. Smatram da je to neprihvatljivo jer ukoliko se želimo kompetentno boriti protiv ove pojave moramo je prije svega definirati i to je potpuno zaspan koncept. Nadam se kako će komisija izmijeniti svoj stav, posebno imajući u vidu novu osnovanu platformu za borbu protiv rasipanja hrane. Za kraj, e, pitanje vama kao predsjednicima suda, e, da li imate preporuke za parlament, za nas zastupnike u parlamentu, kako da još snažnije pokrenemo ovo pitanje na političkoj agendi i pridonesemo još više u borbi protiv rasipanja hrane. Hvala lijepa. Thank you. Hvala, gospođa Zomer. Hvala vam lijepa i hvala e, Revizorskom sudu na izvješću. Moram reći da je ovo vrlo složen problem e, koji pokriva jako puno aspekata, a svi su oni vezani e, sa bacanjem hrane. E, mislim da za sam početak e, je najveći problem to što nemamo jasnu definiciju. Niz kolega je to rekao, odnosno postoji razlika između food loss i food waste na engleskom, odnosno gubitka i bacanja hrane. mislim da svakako ni poljoprivrednici ne žele bacati hranu jer je to za njih gubitak, gubitak novca i uloženih sredstava. Pogledamo li statistiku u e, državama članicama, postoje gubici e, e, kod žetve, kod skladištenja, kod različitih pošasti, tako da da, postoje gubici i ovo jest određena vrsta gubitka, ali govorimo o gubicima za primarnu proizvodnju, tako da mislim da bi tu E, te pojmove trebalo bolje shvatiti. Međutim, želim još nešto naglasiti. Ne radi se samo o pojedinačnim kućanstvima, niti o trgovini koja je odgovorna za e, otpad, 53% otpada e, zapravo hrane baci se u kućanstvima. Međutim, to je širi socijalni problem i to je nešto o čemu već cijeli niz godina govorimo. A Problem je u tome što ljudi premalo znaju o hrani, odnosno pravo je pitanje što je hrana. Oni ne znaju e, za različite e, varijante e, hrane, niti zapravo danas kuhaju. Jako puno ljudi danas više ne kuha. To dovodi do drugih problema u društvu, kao što su prekomjerna težina i pretilost. Tako da mislim da države članice e, presporo reagiraju, ali isto vrijedi i za zdravstvene sustave. Govorimo o vrijednosti hrane i prehrambenim sustavima. Međutim, vrijednost hrane i način na koji se ponašamo prema toj hrani je nešto što potrošači moraju ponovno osvijestiti. Nemamo e, isti odnos sa poljoprivredom kao što smo ga e, prije imali. 87% europljana odraslo je u gradovima i više ne zna, e, nema to znanje koje su priješnje generacije imali. Ako vam takvo znanje netko ne prenese u školi, u ranoj dobi, kako ćete onda doći do tog, do te razine znanja? Mislim da je to nešto u čemu i komisija e, može pomoći kako bi se promijenile postojeće prakse. Mislim da je i to jedna stvar koju treba naglasiti, jedan aspekt, a to je da e, to je svijest zapravo da ne postoji obrazovanje o vrijednosti hrane i mislim da se u obrazovnom sustavu treba više govoriti o hrani i svemu e, s njom e, vezanom. Također isto kad govorimo o roku valjanosti ili najbolje onom roku valjanosti koji nazivamo najbolje upotrijebiti do, mislim da to nisu toliki problemi E, ali opet e, postoje e, velike količine hrane se bace zato što im je službeno istekao rok, premda bi se možda i mogli upotrijebiti. Tako da mislim da bi jako bilo korisno razmijeniti prakse između država članica. Ne znam je li nužno uspostaviti novu platformu. Možda treba primijeniti neki drugi pristup signalizirala sam vam e, e, da e, ističe vrijeme, imamo samo po dvije minute po govorniku, a osim toga sada želim zatvoriti i popis za riječ, javljanje za riječ. Evo, gospođa Krupa, izvolite. Hvala vam lijepa. Jedan od razloga bacanja hrane o čemu govorimo i o čemu se govori u ovom dokumentu, e, je jedna pojava za koju postoji više razloga. Međutim, ja bih više govorila o vrijednosti e, hrane koja e, je u sve gorem stanju. U kontekstu Poljske mogu reći da postoje tečajevi, edukacije, na kojima se zapravo govori da, ste, da se ostaci piletine ne mogu koristiti, ne mogu više jesti zbog ostataka pesticida i tako dalje. Isto vrijedi za pureću, za pureće meso koje ima različite dodatke i aditive koji se mesu daju kako bi što dulje, što ljepše izgledalo i tako dalje. Druga stvar o kojoj bih htjela govoriti je opet jedna stvar koja se nedavno pojavila u Poljskoj, a to su članci o, o različitim tehnikama i načinima falsificiranja hrane, a postoje ljudi koji iz takvih praksi zarađuju velike količine novca. Zanima me koje su sankcije sankcije e, za takvo postupanje nisu visoke, a radi se o ogromnim količinama zarađenog novca. Zato me zanima, e, zato bih zapravo postavila pitanje, nisu li propisi pre e, slabi, pre pre meki i evo recimo mi smo tako imali propise u Poljskoj da bi se sve trebalo naznačiti na etiketama E, svi sastojci u e, hrani. Još 90. godina bilo je pokušaja da se da se krivotvori hrana ili da se na bilo koji način e, miješa ili intervenira u hranu. Zanima me, možemo li se s time boriti na razini Europske unije? U poljoprivrednom sektoru naši e, poljoprivrednici dobiju tek koji novčić za ono što proizvode, dok e, maloprodajni lanci zarađuju mnogo veće svote novca. Dakle, možda bi se mogli uvesti neka pravila kako bismo se nosili s tim problemom. Neću sada ulaziti u neke druge probleme, njih ću navesti u svojim amandmanima. Hvala lijepo gospodin Florenc. Uz svo dužno poštovanje našoj kolegici iz Poljske e, moram e, sve svoje prigovore morat ćete iznijeti u Varšavi, jer je to mjesto na kojem trebate djelovati kako bi se stvari promijenile. Ili onda zatražite, ili možda tražite e, europsko zakonodavstvo da vas zaštiti od, od vaše vlade. Hvala lijepa izvjestiteljici na učinjenom poslu. Evo, e, čujem glasine i informacije da e, odbor za okoliš e, da je, radio na ovom području do kraja prošlog mandata, a onda jedna važna gospođa iz komisije rekla da oni više na tom neće sudjelovati. I da će se cijeli Eh, file eh, prebaciti u DigiSanku. i da se njihova suradnja više neće uzimati u obzir. Međutim, eh, ispada sad da se svačije ime uzima u obzir, a ne mišljenje odbora za zaštitu okoliša. Je li to tako? Kakve vi informacije imate? Dame i gospodo, puno smo više rekli o bacanju hrane Toliko smo toga rekli o bacanju hrane da, da ja više nemam što dodati. Sve što mogu reći jest da kad pokušavam prodati svoje krumpire da mi dođu e, klijenti, koji e, mi kažu da ne žele nikakav krum, nijedan krumpir koji je manjeg promjera od 3 centimetra a ja opet e, moram e, iskopati krumpir jer e, u mi protivnom početi rasti usred šećerne trske. Tako da se naprosto moram riješiti tog krumpira koji sam već posadio. Sve što može u tome pomoći bi zaista bilo došlo. Postoje razne multinacionalne kompanije, primjerice oni dobavljači od McDonald'sa koji otežavaju život malih farmera pa i najmanja mrlja na krompiru koja se možda ne bi kasnije vidjela da krompir operete ili ga ogulite i najmanja mrlja taj krompir e, kvalificira u nižu kategoriju e, što znači da dobivate mnogo manje novca. Izvolite samo kratko. Hvala lijepa. E, samo sam htjela reći da tri četvrtine, odnosno 70% hrane u Poljskoj jest uvezeno. Hvala vam lijepa. Da, ali nadzor i kontrolu provodi vaša zemlja. Gospođo zastupnice, izvolite. Hvala vam lijepa. Vrlo e, zanimljiva je rasprava. Evo, ja ću se samo nadovezati na ono što je kolega Florence rekao. E, stajalište moja i našeg e, zeste Sijeni e, Deli da kad je riječ o otpadu, odbačena hrana može se koristiti kao krmivo, odnosno kao hrana za, za svinje. Hrana koja se proizvodi može se koristiti u druge svrhe. Postoji zakonodavstvo, primjerice u moje zemlji, koje to regulira, a hrana se može koristiti za proizvodnju energije. Ono što ostaje u zemlji pretvara se s druge strane u humus, tako da se opet ne ostvaruju gubici, već se ta hrana pretvara u nešto drugo. Nadalje, u ranoj dobi e, smo u školi još e, u domaćinstvu e, učili o o hrani, o tome kako se hrana, priprema, što se kupuje na tržnici, što u dućanju i kako se priprema. Toga se jako dobro sjećam. E, važno da ljudi znaju što kupuju, što kuhuju. Međutim, kad govorimo o cateringu, kao sektoru, postoji dio, um, e, dakle, postoji nešto što se može napraviti u određivanju porcija, jer ako se porcije smanje, onda se isto tako smanji količina hrane koja ostaje na tanjuru. Mislim da ovdje ne treba zaziti u detalje, mislim da treba razmišljati na nekoj e, zdravoj osnovi. Hvala vam lijepa. E, evo, gospođo predsjedateljice, već se jako puno pitanja otvorilo. Želim zahvaliti gospođi Jakobson na izvješću. E, jako ste jasno rekli kako je važno nešto učiniti u tom polju. Također želim zahvaliti gospođi Borzan. kad je riječ o proizvodnji stočne hrane, a ispada da e, se u te ulaže jako puno energije i jako puno CO2, što opet ima u okoliš. Ako imamo 5% e, gubitka ili otpada ili više, onda i to treba uzeti u obzir. U e, cirkularnoj ekonomiji, odnosno paketu cirkularne ekonomije, obvezali smo se smanjiti otpad, odnosno bacanje hrane za 50%, odnosno upola. Ali upola od čega? potrebno je to jasno definirati. Mislim da to ne možemo nikako izbjeći, niti zaobići. Moji kolege već su govorili o gubicima i o otpadu, odnosno bacanju. Međutim, e, mislim da se ne bi što što trebalo svrstavati pod gubitke, e, jer se zapravo što e, što može E, svrstati kao otpad, odnosno bačena hrana. Ako ona nije pravilno skladištena, onda je ona bačena, ona je otpad. U Francuskoj već postoji zakonodavstvo koje propisuje kako postupati s hranom e, koja, je, e, koja nije prodana u cateringu ili u maloprodajnim lancima. Također postoji inicijativa u Njemačkoj u jednom berlinskom restoranu platite i onaj dio porcije koji niste e, pojeli. Međutim, kako to e, možemo e, progurati na europskoj razini i što učiniti na tom polju i na europskoj razini i s obzirom na ono što se već događa u državama članicama? Mislim da bismo se trebali definirati te datume kako ne bi se dalje baca hrana. Dajem riječ e, gospođi Dali. Hvala lijepa gospođi Jakobsen e, na, e, na ovom važnom izvješću, a i kolegici Borzan koja je napravila izvrsno izvješće na ovu temu. Obje sam spomenula zato što smatram da je ovo jako dobar primjer E, način na koji dvije različite institucije mogu zajedno raditi kako bi se Ehm, kako bi se zapravo posvetila pozornost tako važnoj temi, naročito zato što bacanje hranje, kao što je Biljana reka, nije samo političko pitanje, već i moralno pitanje, a naročito je zabrinjavajuće pogledamo li brojke eh, koje ste sami spomenuli u izvješću i uzmemo li u obzir da svaki europljanin svake godine eh, baci oko 180 kg hrane. To zaista nije stvar za šalu, to su vrlo e, bitne količine hrane. Također je zanimljivo da ste u svom izvješću rekli da komisija e, nema učinkovito djelovanje e, na smanjenje bacanja hrane. Ono što je bilo naročito zanimljivo jest to što niste rekli da su potrebne nove inicijative, već odgovarajuća provedba postojećih inicijative. Spomenuli ste jednu konkretnu temu, a to je potreba za većim brojem procjena učinaka inicijativa na e, smanjenje bacanja hrane i voljela bih da nam kažete nešto više o tome, odnosno konkretno kako će povećanje e, procjena učinaka pomoći ovoj temi, pa makar i na razini politika. E, čuli smo koji su problemi poljoprivrede, ali zanima nas vaše stajalište kako možemo promijeniti naše ili preusmjeriti naše poljoprivredne politike kako bismo smanjili e, količinu proizvoda koja se zapravo odbacuje. Osim toga, e, zanima me koliko se e, otpada, prehrambenog otpada može pripisati kućanstvima, a ne politikama i kako će europske politike podići svijest o tom važnom pitanju. Zadnja stvar, spomenuta je spomenuli ste i vi i kolegica Borzan e, doniranje hrane. Rekli ste da treba ukloniti prepreke, e, odnosno e, sve mjere koje onemogućuju bacanje hrane. Međutim, zanima me koje su to mjere za koje mislite da bi mogle doprinijeti doniranju hrane. Hvala vam. Hvala vama, <clears throat> gospodine Hvala. I ja e, se želim zahvaliti Revizorskom sudu na ovom izvješću o e, tome kako se može djelovati kako bi se borilo protiv bacanja hrane. Na ovom odboru već smo se bavili ovom temom, e, bilo kad smo govorili o paketu, o otpadu, bilo kada smo govorili o kružnom gospodarstvu. Već smo čuli ali važno je to ponovno spomenuti da smo tražili da dođe do smanjenja prije 2025. da dođe do 30% smanjenja, a do 2030. je e, do 50% e, smanjenja u odnos od otpada u odnosu na 2014. godinu. Ono što je vrlo važno jest e, da se dobro informiraju građani kako bi se spriječilo da dođe do bacanja hrane. Treba isto tako pokušati spasiti dio hrane Dakle, prije nego što postane otpad, e, treba vidjeti e, koja prehrana ide za ljude, a koja za životinje. A također treba uzeti u obzir i organski otpad. Što se pak tiče neprodanih e, prehrambenih proizvoda, moglo bi se dati određena stopa poreza e, koja bi se odnosila upravo na tu e, hranu. Mene zanima da li mislite da je to u redu i e, kako će, da li će to imati dobru posljedice. hvala lijepa. Ovim smo zaključili popis govornika. Sada ću zamoliti gospodina Grunvalda iz Europske komisije da uzme riječ. Hvala lijepa. E, predsjednice, da mi date mogućnost da dakle ukratko odgovorim i da kažem u kolikoj mjeri je komisija odlučna raditi e, na tome da se spriječi gubitak hrane i e, da bacanje hrane. Htio bih samo reći da nije točno da komisija nije ambiciozna na ovom planu ili da pak nije odlučna to učiniti. Radi se ovdje o horizontalnom problemu koji se odnosi na mnoge sektore i, i jasno je da treba bolje upravljati resursima kako bi se borilo protiv e, gubitka i bacanja hrane. Govorili smo o poljoprivredi, ali treba se usvrnuti i na ribarstvo, e, na sve ono što je vezano za okoliš, na sve što je vezano za produktivnost. A tu e, je naravno i mogućnost da se neiskorištena hrana da onima e, kojima je potrebna i koji se ne mogu sami prehraniti. Jasno je da na ovu trema trebamo imati cjelovit odgovor koji će se odnositi na sve sektore. E, paket kružnog gospodarstva jeste dio odgovora, a glavna uprava Sante u Europskoj komisiji s time bavi, ali Ovdje sa mnom su predstavnice više glavnih uprava iz Europske komisije. I e, mi se želimo dakle baviti tim pitanjima. Ono što je međutim potrebno je da se na tom planu angažiraju svi dionici države članice, ali i svima koji su dio poljoprivredno prehrambenog lanca e, od samih proizvođača pa sve do potrošača. E, već je nekoliko zastupnika govorilo o platformi za koju se sud pita je li to dobar način da se ostvare ciljevi za spriječavanje i smanjevanje bacanja hrane. Međutim, to jest forum na kojem se mogu razmjenjivati najbolje prakse i isto tako na taj način se mogu e, i svi dionici više angažirati. A ono što je do sada viđeno na tom forumu je zapravo jako obećavajuće jer smo već predvidjeli rasprave na tu temu kasnije tijekom ove godine. Mi e, imamo i akcijski plan. Nekolicina zastupnika tražila je da se radi više, među ostalom da se opiše bacanje hrane. Mnogi govore i o definiciji bacanja hrane. Ne možemo danas e, reći u kojem će se smjeru te stvari kretati, ali u direktivi e, ćemo vidjeti što će točno stajati. Međutim, ono što sada postoji, postoji jedna metodologija gdje trebamo točno opisati situaciju. Možda nam nije potrebna pravna definicija, već e, točan opis onoga što u svakom dijelu lanca, opskrbnog lanca predstavlja bacanje hrane. E, Uvjeravam vas, mi ne želimo e, smanjiti e, za 30% e, do 2050. nego za 50% do 2030. Dakle, za toliko želimo smanjiti bacanje hrane, a također moramo bolje nadzirati što se događa na tom planu. Više vas se osvrnulo i na doniranje hrane. Potrebno je da e, imamo pravne okvire koje nadležne vlasti u različitim državama članicama tumače na određen način. Treba razmotriti u kojoj se mjeri može povećati doniranje hrane. Radimo na izradi smjernica o doniranju hrane, a između ostalog i pitanje poreza na dodanu vrijednost je vezano za to koje će omogućiti konkretno djelovanje na terenu. Putem e, pilot projekta koji ste vi izradili e, govorilo se o tome jer se govorilo o razmjeni najboljih praksi. A Spomenula se i mogućnost da hrana koja se nije potrošila ide za hranu za životinje. Mislim e, da se također svi slažemo sa e, praksama. Naime, E, potrošači bi trebali razumjeti što e, svi dionici u tom procesu rade. E, važno je pravilno označavati proizvode. Trebamo prikupiti više informacija koje će poslužiti kao temelj za donošenje odluka u budućnosti. Potrebno je dakle da se razumije način na koji djeluju dionici, način na koji djeluju nadležne vlasti. Ne smijemo zanemariti činjenicu da e, sve te djelatnosti neće smanjiti našu želju da Europskoj uniji i dalje imamo visoku razinu zdravstvene ispravnosti hrane koja se mora zajamčiti gospođo predsjednice, vi se sigurno sjećate nedavnog sporazuma o kontrole komisije nad svim dijelovima prehrambenog lanca. Mislim da je to jako dobar odgovor na kontrolu hrane u državama članicama i borbi protiv bacanja hrane. Treba imati odgovarajuće odgovore na ovu temu, puno se već radi, a mislim da ćemo i u budućnosti imati sigurnu priliku da se ponovno vratimo na ovu temu. Hvala vam gospodine Gunval. E, sada ću se ponovno obratiti gospođoj Jakobsen. Nadam se da ste smatrali da je ova e, zanimljiva rasprava. Imate sada mogućnost e, i još jednom uzeti riječ. Hvala lijepo, ovo je bila zanimljiva rasprava. Kao što smo čuli, Radi se o e, temi e, gdje e, su mnogi iznijeli različita mišljenja o tome kako da se bori protiv bacanja hrane. Postavila sam dosta pitanja za vrijeme mog izlaganja. Najprije ću se osvrnuti na pitanje gubitaka. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, preporučamo samo da u sadašnjoj reviziji mjera politike, da smo vidjeli e, u našoj reviziji kako bi zajednička poljoprivredna politika mogla pomoći da se smanje gubici i e, um, ba, hrana koja se baca. Mislim da E, bi smo svi trebali pridonijeti ovakvim revizijama da do toga dođe. Među pitanjima koji su me postavljene bilo je i kako bi se e, mogla načiniti procjena utjecaja. Mi smo u našoj reviziji e, pokušali pokazati kako bi na odgovarajući način se moglo pomoći poljoprivrednicima, da se vidi na koji način najbolje spriječiti gubitke i bacanje hrane, na koji bi se način mogle uskladiti različite europske politike. E, to bi se trebalo uzeti u obzir prilikom procjene utjecaja. Dakle, treba se sve više međusobno povezati na strukturiran način. Puno se govorilo i o pitanju definicije. Smatram da je vrlo važno definirati bacanje hrane. Kao što znate, e, mi smo e, se obvezali da se zalažemo za ciljeve za razvoj Ujedinjenih naroda, naročito onaj kojim se traži da se smanji za 50% e, gubitak e, hrane i to u različitim dijelovima e, opskrbnog lanca u prehrani i to do 2030. godine. ja ću sada ovdje <laughs> govoriti kao običan građanin, ali na koji način to možete ostvariti ako to ne možete na adekvatan način mjeriti? Svi žele smanjiti to za 30 ili 50%, ali vrlo je važno imati polaznu točku prema kojoj ćete to mjeriti. Mislim da je to vrlo važno i za države članice i za samu Europsku uniju. Među pitanjima bilo je ono o tome kako e, se e, može e, staviti pitanje bacanja hrane u prvi plan u donošenju politika. Jedan od jedna od mogućnosti je da se traže od različitih e, glavnih uprava Europske komisije da međusobno surađuju na tom planu. Također treba uzeti u obzir dobre prakse u pojedinim državama članicama, jer mislim da tu ima dobrih primjera, primjerice banke, hranu i mnoge druge mnoge od njih i na lokalnoj razini. Razmjenjivanje dobrih praksi znači moglo je biti vrlo pozitivno. Nadalje, treba vidjeti što sve postoji u postojećem zakonodavstvu. Kao što sam rekla, nisu nam potrebni novi propisi, trebamo bolje iskoristiti postojeće propise. Moramo vidjeti koje nam mogućnosti stoje na raspolaganju kako bismo se borili protiv gubitka hrane. Što se tiče bacanja hrane, jedno od pitanja koje je postavljeno bile su e, pravna ograničenja u našem izvješću. Imamo nekoliko primjera na tu temu. Primjerice PDV na hranu koji predstavlja e, problem, naime, države, članice, možemo se pitati, jesu li stalno tražili od komisije da se vidi koji se PDV treba primjenjivati na doniranu hranu. Pitanje je zapravo hoće li se na hranu koja se donira e, naplaćivati PDV ili isključiti, a da se pritom ostaje i dalje u skladu s onim što traži direktiva o PDV-u. Pa tu su osim toga i higijenski e, aspekti. Nema definicija na koji način se smatraju banke hrane ili pak dobrotorna društva ako se za njih smatra da su one dio onih koji se bave e, prehranom, onda su oni podvrnuti svim e, pravilnicima vezanim za prehrani. To je nešto što se mora istražiti kako bi e, oni koji se time bave, različita dobrotvorna društva i slično, kako bi oni mogli raditi na jednostavniji način. Mi smo dakle radili na revizorskom sudu, a naš je postupak takav da se obično nakon četiri ili pet godina vratimo određenoj temi i provjerimo je li komisija uvažila preporuke koje smo načinili. Prema tome, za pet godina e, mi ćemo proučiti kako su se e, ove preporuke primijenile, kako se situacija riješila. Možda načinimo novo izvješće ili ćemo <clears throat> e, vam tada načiniti E, dakle do novo izvješće da se vidi koliko je napretka ostvareno na ovu važnu temu. Nadam se da sam odgovorila sva pitanja, ako ne možete mi se ponovno obratiti. Hvala lijepa i hvala što ste došli e, danas na naš sastanak. Hvala svim kolegama koji su se javili u okviru ove rasprave. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s komisijom o e, e, novoj e, direktivi o pticama i staništima. Pozdravljam glavnog ravnatelja, gospodina Gerhada Krespa i odmah ću mu dati riječ. o oprostite što malo kasnimo, Međutim, na prethodnu temu bilo je puno vrlo zanimljivih pitanja. Sigurna sam da ćemo čuti mnogo zanimljivih pitanja i e, za vaše izvješće. Hvala lijepa predsjedateljice, hvala hvala svim zastupnicima i drago mi je što sam ovdje kako bih vam mogao sada govoriti o ovoj provjeri prikladnosti E, direktive e, Nature. Komisija puno radni na ovom e, planu i jako nam je drago što smo danas u mogućnosti reći vam što sve radimo, kakva je situacija sada, koji će biti sljedeći koraci, a bit će mi drago da s vama raspravim o tome i da odgovorim na vaša pitanja. Pokazat ću određen broj slajdova jer će to biti bolje za moje izlaganje. Polazište je nešto što nikoga neće iznenaditi. Naime, naša strategija o biološkoj raznovrsnosti e, je naišla na puno problema. Cilj jeste da se do 2020. godine smanji smanjivanje, dakle, smanji sprečavanje e, i propadanje biološke raznovrsnosti, to je nešto što nismo još uspjeli ostvariti. Do sada samo 50% različitih staništa je ono koji imaju strategiju upravljanja. Pomorska strategija, odnosno strategija morskih staništa još nije napravljena, a isto tako ima i e, puno e, problema i kašnjenja i e, s izdavanjima dozvola na nacionalnom planu. Nema dovoljno razmjene mišljenja i znanja ni komunikacije o Naturi 2000. Samo 11% europskih građana upoznato je s Naturom 2000. E, A osim toga treba djelovati i izvan Nature 2000. Neće vas sigurno čuditi ovo što sam napisao ovom slajdu, a to je da je strategija i cilj za 2020. zapravo doveden u opasnost. Europska komisija je na ovu temu napravila najveću javnu raspravu. 530 e, tisuća ljudi je odgovorilo na e, to. A osim toga procijenili smo prikladnost i imali smo i raspravu do koje je došlo 7. prosinca kako bismo e, raspravljali o prikladnosti na kolegiju povjerenika, što je napravljeno apsolutno prvi puta. A Rezultati su bili u skladu s onim što su rekli svi dionici i parlament, a to e, da se neće ponovno otvarati direktive o prirodi. One su prikladne, problem nije zakonodavstvo, problem se nalazi u potrebi da se značajno poboljša njihova provedba. Moramo napredovati na tom planu. I iz tog razloga je to izuzetno važno u našoj strategiji o biološkoj raznovrsnosti imamo mnoge instrumente, međunarodne konvencije, pa do e, ciljeva održivog razvoja, do e, mnogo toga drugoga. A direktive o pticama i staništima su sve e, ključni instrumenti na kojima trebamo poraditi. Moramo poboljšati njihovu provedbu. Želimo li da se ovaj negativni trend e, o biološkoj raznovrsnosti ispravi. Komisija je dakle odlučila da neće ponovno otvarati te direktive, međutim odlučila se za akcijski plan usmjeren na provedbu. Ciljevi toga plana su da se ostvari puni potencijal pravila Europske unije za postizanje zdravih ekosustava koji će biti dobri za ljude, za prirodu i za gospodarstvo moramo shvatiti i realizirati e, puni potencijal te direktive. Istovremeno moramo poboljšati koherentnosti direktiva zajedno sa širim socioekonomskim ciljevima. Kao što sam rekao, taj plan i e, drug, će dobiti potporu drugih politika. od E, kružnog gospodarstva do ciljeva održivog razvoja. I rezultat svega toga treba biti poboljšanje rezultata kako bismo ostvarili ciljeve vezanim za biološku raznovrsnost. Postoje četiri velika područja e, djelovanja na kojima sada radimo kako bismo pripremili akcijski plan. Akcijski će se plan baviti sa četiri ključna izazova i prioriteta koje možete pročitati na ekranu. Najprije moramo ojačati e, usklađivanje i ponovno preuzeti političko upravljanje time. Moramo imati više smjernica, to je drugo, da ostvarimo ciljeve. Treće, nema dovoljno sredstava, prema tome treba više uložiti u Naturu 2000 i veća nam je sinergija potrebna s europskim fondovima. I četvrto, treba poboljšati komuniciranje o tome i trebamo imati veći angažman svih dionika. U sljedeće dvije godine poduzet ćemo mjere, ali to naravno E, ništa neće za sada određivati, odnosno ne možemo još znati kako će biti e, budućnost zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, moramo raditi na obje direktive i moramo poboljšati njihovu provedbu. Ako mi dopustite, sada ću vam objasniti što predlažemo da radimo u ta dva boloka. Ako započnemo tako da ojačamo usklađivanje i jačanje e, političkog upravljanja tome moramo napraviti najprije sljedeće. Države članice moraju dovršiti sa obilježavanjem, dakle moramo završiti e, sve obilježavanje u okviru Nature 2000. To moraju načiniti države. Na planu kopljenih staništa situacija je puno bolja, ali na planu e, morskih staništa situacija je prilično loša. E, područja pod naturom 2000 te predstavljaju gotovo 18% europskog teritorija. Samo manji dio njih ima e, plan upravljanjem tim područjima. Dakle, treba načiniti te planove za njihovo gospodarenje jer za sada to nije u redu. Nadalje, moramo raditi više na promičbi. Možda se sjećate da sam i ja e, pred vašim odborom govorio o izvješću o e, provedbi e, za okoliš i želim se ovom prilikom zahvaliti svim članovima odbora Envi na tome. Potrebno je naime da se Naturu 2000 i biološku raznovrstvost uključimo u taj program ekološke primjene, a isto tako biološko-geografski proces mora se u to uključiti kako bismo se bavili zajedničkim problemima. Zato je jako važno poboljšati akcijske planove po vrstama i staništima. A također trebamo promicati platformu za razmjenu iskustava. Kao što znate u Europskoj uniji ponekad ima problema kada neke e, vrste dođu u sukob s ljudima, naročito kada se radi o velikim mesožderima. Tu treba ostvariti više suradnje i više razumijevanja. I četvrto, nas imat ćemo inicijativu o oprašivačima. To je jako važno u okviru sastanka iz Kankuna. I vrlo je važno da će e, u, a, da se u akcijskom planu uključi e, taj dio oprašivačima. E, ideja bi bila da ostvarimo strateški pristup za rješavanje jednog od najvećih problema s kojima se danas suočavamo, a to je da ima sve manje oprašivača. A sada na temu boljeg usmjeravanja kako bi provedba bila bolja. Tu je ispitivanje prikladnosti reklo da moramo poboljšati situaciju, moramo se opredijeliti zato da se kvaliteta okoliša uskladi sa socioekonomskim napretkom. Međutim, znamo da postoji puno administrativnih problema i u mnogim državama nije sasvim jasno što se smije, što se ne smije i kako se područja pod naturom 2000. kako se njima treba upravljati. Traži se da damo bolje smjernice. Mi ćemo ih dati na eh, internetu i bit će na svim službenim jezicima Europske unije kako bi doprle do državljana svih 28 europskih zemalja. Imamo e, puno preporuka koje već e, postoje, ali mi ćemo raditi na tome da se one poboljšaju i da izdamo još i bolje smjernice na važne teme. Razvijat ćemo također i različite mjere potpore. od obuke do dogovorenja o postupku izdavanja dozvola. Išao sam u mnoge države i mnogi ne poznaju dovoljno sve procese vezane za ovu direktivu. Moramo dati više podrške i bolje ljude obučiti. Tehnologija će naravno igrati bitnu ulogu. Kopernik je i sateliti Europske unije E, znate da smo nedavno lansirali dva nova satelita. Dakle, ta nam tehnologija može omogućiti da bolje saznamo što se događa na e, terenu i na taj način e, moći ćemo bolje upravljati područjima pod naturom 2000. I na kraju ono što je vrlo važno moramo integrirati vrijednost ekosustava i usluga za ekosustava u naš sustav planiranja i upravljanja. Nadamo se da je to nešto što će također se naći u dio, dijelu našeg akcijskog plana. Što se tiče pak trećeg bloka, moramo povećati ulaganje. Možemo govoriti puno o upravljanju, o obuci, međutim, ako ne budemo sve to mogli ispravno financirati, nikada nećemo to uspjeti ostvariti. U ovom slučaju na raspolaganju je puno sredstava iz različitih programa, bilo da se radi o programima regionalnog razvoja, programima vezanim za riparstvo, za eh, ruralni razvoj a mislim da se puno toga može ostvariti uspijemo li postići sinergiju među različitih među tim različitim fondovima i e, možemo ih bolje iskoristiti za biološku raznolikost moramo također e, imati i sljedivost e, svih tih troškova naime da vidimo kako se potrošnja za prirodu e, vidi u različitim programima. A također htjeli bismo da se iz privatnih izvora financiranja nađu sredstva za Naturu 2000. Dakle, e, primjerice putem e, instrumenta za prirodni kapital. Dakle, to je sve nešto što bi bilo dobar način da se dobiju privatna ulaganja. Naravno treba ulagati u zelenu infrastrukturu i mislim da ćemo povezati e, pojedina područja pod naturom 2000 i na taj način ostvariti zelenu infrastrukturu ili zelene koridore. To bi biti vrlo važno. Želim još dodati da radimo na tome da povećamo e, fondove e, za e, life koji ima tri bloka, prirodu, okoliš i klimu. A mi želimo povećati sredstva u iznosu od 10% u onaj dio koji se odnosi na prirodu, pa da kažemo da LIFE nije program zajedničke poljoprivredne politike, već je to program koji može omogućiti da se više sredstava izdvoji za e, prirodnu e, biološku raznolikost. I e, posljednji blok, angažman dionika. Jako malo građana, rekao sam, zna za Naturu 2000. 95% građana podržava politiku Europske unije vezanu za okoliš. E, sa dvije trećine žele da napravimo više, ali samo 11% zna za Naturu 2000. Te ove godine obilježavamo i obljetnice Nature i programa LIFE, 25 godina programa LIFE 11. svibnja. Htjeli bismo da uz potporu Europskog parlamenta načinimo e, priopćenje vezano za Naturu 2000. Da imamo dan posvećen Naturi 2000. i da građanima pošaljemo poruke za biološku raznolikost, za prirodu, i to pod svim područjima pod naturom 2000. Da pokažemo i potporu građana, mladih ljudi, jer radimo mnoge, mnoge stvari, možda ih ne radimo u dovoljnoj mjeri, a uz pomoć parlamenta mogli bismo napraviti i više. Dodijelit ćemo i nagrade Dijantura 2000. To će biti za primjeri e, najboljeg upravljanja. Hvala odboru Envi koji radi također na tom programu jer je, su vaši predstavnici u našem žiriju. Važno je također da smo ovo povezali s kulturnom baštinom. Sljedeća godina bit će godina Europske kulturne baštine. Moramo povećati poveznicu između prirode i kulturne baštine. Znate da je Europska komisija odlučila da se tijesno s ovim treba povezati odbor regija. Zato što je jedna od izazova vezanim za provedbu upravo taj da moramo raditi više s lokalnim i regionalnim vlastima. Prema tome, platforme kroz odbor regija koje će davati potporu lokalnim i regionalnim vlastima vrlo su važne moramo reći da i Europske grupa za solidarnost vrlo važna. Uz e, potporu programa LIFE tražit ćemo da mladi ljudi se dobrovoljno jave da rade na područjima pod naturom 2000. To je dakle jako važno kad se radi ovdje o angažmanu mladih ljudi. Sve to naravno neće zaživjeti bez vaše potpore. I vaš će obol tu biti presudan. Možda ste uočili da u ovom e, mom izlaganju većina mjera zapravo jesu uključena u rezoluciju Europskog parlamenta iz veljače 2016. godine. Drugim riječima, vaša je rezolucija inspirirala naš rad. Htio bih, e, međutim, znati imate li možda još i drugih, neke druge ideje i nešto drugo što biste htjeli predložiti, e, a što bismo mi mogli uzeti u obzir. I sada još dolazim do posljednjeg slajda, koji će, što ćemo dalje raditi. Želimo imati planove i konkretne akcije. Ne želimo mrtvo slovo na papiru i neke abstraktne stvari. Ne, trebamo konkretne djelovanja. Biološka raznovrsnost je u opasnosti, moramo praktično i konkretno raditi. Moramo imati ciljeve, rokove, moramo znati tko će na tome raditi, kako na lokalnoj razini. Potrebne su nam i države članice, potrebni su nam svi dionici do kraja sljedećeg mjeseca, dakle do kraja travnja, trebalo bi se usvojiti akcijski plan. 15. svibnja lansirat ćemo Dan Nature 2000. A jako bismo htjeli da Europski parlament sudjeluje na pokretanju konferencije 6. lipnja konferencija na kojoj će se predstaviti akcijski plan na kojem će biti svi bitni dionici koji će raditi na njegovoj provedbi. Možda biste vi kao zastupnici htjeli organizirati određena događanja i saslušanja. Nakon svih ovih rasprava o naturi, o provjeri njezine ispravnosti, htjeli bismo sada hitno preći na dijelo. Klimatske promjene brinu sve a još nismo uspjeli e, komunicirati o tome koliko hitno treba djelovati po pitanju biološke raznolikosti. Naime, ona je samo druga strana medalje klimatskih promjena. Moramo o tome raditi nacionalno, moramo o tome raditi na međunarodnoj razini. Zato smo vas došli moliti za potporu, za ideje, za suradnju. Kada, dakle, e, sada, sada kad smo finalizirali odnosno finaliziramo ovaj plan, vrlo je hitno da se sve ove mjere pretoče u dijela. Hvala. lijepo. Sve što smo od vas čuli, rekli bih da je pozitivno i da doista cijenimo vašu sredotočenost i spremnost da surađujete s parlamentom i kako bismo konkretno mogli podići razinu informiranosti građana o biološkoj raznolikosti. Zahvaljujem na vašem prijedlogu. Nadajmo se da ćemo nešto zajedničkih moći učiniti kako bismo mogli proslaviti obljetnicu ovih dvaju velikih programa koji su jedna dodana vrijednost Europske unije. Otvaram sada vrijeme za komentare mojih kolega. Prvi na popisu Gospodin Florenc. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem glavnom direktoru što se već danas s nama sastoja. Ja sam poljoprivrednik, no jedan sam od onih koji tvrde da se ne radi o tome da moramo ukloniti direktive, već raditi na temelju njih, nadograđivati ih. I to je uvijek moj stav. Međutim, potrebno je spremnost s obje strane. Vi tražite od građana nešto. Političari bi također trebali poboljšati provedbu, no tu postoje drugi partneri, dakle poljoprivrednici. Imamo direktive o staništima i pticama i onda se tiču i moje izborne jedinice, mojeg imanja i važno mi je znati tko se čime bavi. Mislim da vlasnik zemlje, ne kažem da moramo učiniti sve što nam govore, no postoje praktične stvari, da ću vam primjer toga. Postoji nešto što nazivamo minimalnom udaljenošću i zemlje govor, neke države spominju 70 metara e, zone oko područja uključenih u direktivu u pticama i staništima. Drugi tvrde da će se raditi o 1000 metara, o kilometru prostoru, dakle, oko tog područja. A lokalne zajednice, općine tada ne mogu ništa učiniti kako bi primjerice u toj tampon zoni izgradili školu ili nešto slično. Zbog toga je važno da imamo pravila koja su usporediva između pojedinih zemalja. Naši kolege iz Nizozemske sigurno će to i učiniti. Dakle, primjerice, ukoliko pogledamo guske, one putuju iz jedne u drugu zemlju i regulativa koja se time bavi je različita od zemlje do zemlje. Dakle, stvari su poprilično različite, primjerice u Njemačkoj, Nizozemskoj ili u drugim zemljama. Zbog toga ovdje govorimo o usporedivosti i još jedna stvar važna. Dakle, primjerice u Švedskoj, primjerice govori se o sigurnim razinama očuvanja za određene vrste i u nekim pravilima direktive o staništima i pticama možemo pronaći različite odredbe koje se time bave. Dakle, ne smijemo pretjerivati. Ja sam u Srbiju išao kao lovac i ljudi su mi ondje rekli da ukoliko pokušamo primijeniti ista pravila vezano uz primjerice vukove kao i u drugim zemljama, to će nam Srbiji velike probleme uzrokovati što se tiče provedbe. Dakle, ono što želim poručiti je nemojmo pretjerivati. Kolega, dvije minute ćemo ograničiti vrijeme za govorenje jer imam dug popis govornika koji ovime zatvaram pa ako se netko želi javiti za riječ a nije nam to dojavio neka se javi gospodin Herbrandi gospođa Miller i gospođa Garling dobro sljedeći govornik zastupnik Linc hvala vam lijepo Nadovezat ću se na Karl Heinz Florenca. Prije svega pozdravljam činjenicu da je komisija e, nam iznijela svoje stanovište, pa možemo znati što očekivati u akcijskom planu. I ja sam jedan od onih koji smatraju da nije nužno preurediti cijelu direktivu, ali važno je da promijenimo smjernice ondje gdje je to potrebno. I moje pitanje se zapravo tiče drugog osnovnog izazova koji ste nam danas opisali, a to je poboljšanje smjernica jer volio bih znati koliko će one biti sveobuhvatne, detaljne, hoćemo li pisanu e, reviziju tih smjernica dobiti i dakle hoće li se njih sastaviti iz početka. U moje zemlji često nas pitaju vezano uz smjernice i postoji velika nesigurnost što se tiče provedbe i primjene. Ljudi ne znaju na koji način provesti direktivu na temelju smjernica. Drugo općenitije pitanje koje bih postavio je da li biste nam u par riječi mogli objasniti postupak Dakle, ukoliko se državu članicu obavijesti da je situacija vezana za očuvanje staništa ili određene vrste, da je treba poboljšati što komisija čini kada je o tome obavještena. Dakle, koliko će proći dok se ne dodijeli status očuvanja. Gospođo hvala. i hvala e, ravnatelju na ovom izlaganju. Ja sam među onima koji su s jedne strane jako zadovoljni da se žele poboljšati provedba ovih direktiva, da ih se ponovno ne otvara i uz akcijski plan. Pred nama je veliki izazov. Naime, e, mi, odnosno ja smatram da dobra provedba direktiva, i ovise o jednoj stvari, a to je fleksibilnost. Dakle, o tome ovisi dobra provedba u državama članicama. Sve skupa bi trebalo biti fleksibilnije u odnosu na prošlosti. Tire direktive imaju već e, određen broj godina. Mnoge se stvari mijenjaju, klimatske promjene, neke vrste koje su bile prije 20 godina super zaštićene, sada su zaštićene, ali su sada postale mnogobrojne. Na primjer, e, kormorani e, su e, takva jedna vrsta ptica. Pa zatim neki veliki mesožderi sada su u sasvim drugačijim brojevima, dakle njihova je populacija drugačija. I u e, postoji i e, jedna druga ptica koja se na engleskom zove starling, koje su u nekim državama zaštićene, u drugima nisu. A moraju se usporediti i različiti klimatski uvjeti u pojedinim zemljama. Informirati mlade ljude, da to je vrlo važno, treba im objasniti da moramo štititi biološku raznovrsnost, ali trebamo pokazati da mnogi e, stanovnici zapravo to ne shvaćaju. Jer e, ako nisu shvatili sve odredbe, onda misle da Natura 2000 samo predstavlja obveze, a ne otvara mogućnosti. U nekim zemljama natura ostaje taka kakva jest, odnosno priroda, u drugima se pušta sama biološka raznovrsnost. U drugim pak dijelovima je e, biološka raznolikost dio naše kulture, na primjer u nekim južnim alpskim regijama. Zanima me što ćete napraviti po tom pitanju. Hvala. Gospodin Dorfman. Hvala lijepo. Nakon prethodnih govornika mogu se s njima samo složiti. Rečeno je da postoji velik broj ljudi koji su sudjelovali u ovoj anketi, čini se da su zadovoljni Naturom 2000 kao direktivom, i na temelju tih 525 tisuća ljudi, na koliko njih je doista izravno ova direktiva, ove direktive utjecale? Koliko njih doista živi u regijama na koje bi ove direktive mogle utjecati, a koliki broj živi u velikim gradovima, a ne u primjerice perifernim regijama, planinama ili drugdje gdje samo posjećuju za vikend i lijepe pezaže. Mislim da ukoliko malo pomnije pogledamo kako su ljudi odgovorili, tko je što je rekao, tada zadovoljstvo naturom 2000 i direktivama mislim da je možda vezano više uz ono što je prethodni govornik rekao. U velikom broju regija, područja o kojima ovdje govorimo, mm, imamo prirodne okoliš u kojem ljudi žive i žele nastaviti živjeti i upravljaju tim područjem tisućama i tisućama godina. Dakle, mora postojati ravnoteža između upravljanja i zaštite regije. Ukoliko se ta ravnoteža poremeti ili ljudi smatraju da ona više ne postoji kao posljedica načina ili ako se oni sami osjećaju ograničeni u korištenju te zemlje, tada entuzijazam za regije unutar Nature 2000 će u određenoj mjeri opasti. Ja osobno živim u regiji gdje se vodi velika rasprava o vukovima. Vlasnici zemlje, posjednici, poljoprivrednici ne žele surađivati više. I jedno od važnih pitanja koje smo već spomenuli tiče se životnim prostorom velikih predatora, grebežljivaca poput vukova, ali i medvjeda, risova, imamo tu dabra i druge sisavce, zatim ptice, čaplje i ljudi nisu sretni kada čuju da e, vukovi lutaju njihovim šumama kojima djeca moraju proći putem do škole. kada je i teško intervenirati ovdje. Što je sa lovcima? Čujemo da je došlo do totalne zabrane lova na vukove, međutim svake godine nezakonito ste odstrijali 300 životinja. No to ne može biti rješenje. Jer ukoliko ljudi moraju sami pribjeći tako nečemu, a čuli smo što je gospodin Florence rekao, mora postojati neka određena fleksibilnost, subsidijarnost, jer u doći će do sve većih sukoba između europske i lokalne razine. I samo još jedna stvar za kraj. Znam da u velikom broju regija Europske unije da Europska unija ne stječe velik broj prijatelja kroz direktivu Natura 2000, baš naprotiv toga. Hvala vam, znam imate mnogo toga za reći, ali molim vas da poštujete vrijeme kako bi svi dobili mogućnost za govorenje. Gospodin Javor. Zahvaljujem, zahvaljujem i na uvodnim riječima gospodinu Krespu, doista smo očekivali dugo vremena ovaj akcijski plan. Da sam ciničan, rekao bih da samom početku tijekom e, izjave povjernika Vele pri preuzimanju mandata rečeno je da će provesti e, provjeru sukladnosti ove direktive, ali unaprijed se moglo reći da su direktive uredile problem u provedbi. No bolje ikad nego nikad, nakon javne rasprave sa preko 500.000 sudionika, smatram da je se čak i snažnije vidi koliko nam je potreban akcijski plan za provedbu početnih direktiva. Na što se akcijskog plana tiče imam nekoliko pitanja. Prvo što se procesa tiče, kako komisija planira razraditi akcijski plan te koji je vremenski okvir za to, spomenut je, no kako će se javne konzultacije uklopiti u cijeli postupak izrade akcijskog plana. Zatim, uz smjernice koje ste već spomenuli, što komisija može učiniti kako bi privolila države članice da izrade planove upravljanja lokacijama iz Nature 2000 i kako na, komisija može aktivno podržati države članice u izradi odgovarajućih planova. Treće pitanje se tiče nadležnih tijela inspekcija za okoliš jer one su ključne u provedbi direktive Natura 2000 i direktiva o prirodi. Dakle, što komisija može učiniti kako bi pomogla u provođenju odgovarajućeg sistema e, inspekcija veznih uz okoliš. Zatim, integracija politika. Možemo li očekivati kakvu krovnu provjeru e, rada na pitanjima zaštita okoliša u svim područjima politika Europske unije. I posljednje pitanje kako komisija može u europskom proračunu nakon 2020. E, usmjeriti rad na ovim direktivama i postoje li određeni fondovi za tako nešto višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje nakon 2020. Hvala vam, zastupnica Hasekamba. Hvala predsjedateljice. U Europi imamo još svega 40% biološke raznolikosti koja nam je preostala. U Nizozemskoj ta je brojka 15% jer se zemlja suši, počinju se ponovno obrađivati i očuvanje onoga što je preostalo možda nije dostatno. Drago mi je što čujem da komisija odlučila ponovno učiniti što može unutar Nature 2000, jer je regionalno i lokalno, jer prirodu se često žrtvoje za niz drugih projekata. Imam jedan praktični primjer gdje je aktivnost djelovanja potrebno u očuvanju prirode. Dakle, govorimo staništima i pticama, ali i drugim životinjama i direktiva o pticama bi trebala postojati kako bi zaštitila europske ptice. No to nije uvijek slučaj. Milijuni e, ptica, migratornih vrsta, e, odmaraju se tijekom svojeg putovanja na Malti. I ondje, naravno, dolaze u opasnost. Ptice, dakle, možete štititi koliko želite, ali tijekom njihovog boravka na Malti e, moguće je loviti ih, a time se krši međunarodno zakonodavstvo zaštite ptica. Komisija govori o boljoj provedbi direktive o pticama, no Malta i trenutno malteško predsjedništvo koje je zaduženo za sve to trenutno, mislim da nemaju vjerodostojnost i neću imati dok doista ozbiljno ne shvate zaštitu migratornih ptica. Ovaj tjedan započelo je doba za prepelice, lova na prepelice e, u Malti i mislim da ovdje moramo prestati loviti migratorne vrste ptice tijekom njihovog prelaska naših zemalja. Ovdje govorimo o direktivama o staništu i pticama, ali ja osobno planiram poslati pismo premijeru Muskatu i pobrinut ću se da i vi dobijete primjerak e-mailom. I reći ću vam kakav će biti rezultat. Sljedeći govornik. Hvala vam. Samo bih eh, vam dala jedno drugačije stajalište iz nizozemske perspektive. možemo reći da je u određenom smislu moja krivnja ovo, jer smo glasali za Naturu 2000 uz velik pritisak sa svih strana, svi iz su govorili morate to učiniti, rečeno nam je da poljoprivrednici mogu nastaviti e, sa svojim djelatnostima, no bojim se da smo previdjeli činjenicu da je poljoprivredni okoliš također sastavni dio našeg prirodnog nasljeđa naše baštine. Jeste li posjetili poljoprivrednike u Nizozemskoj kojima je rečeno da više ne mogu obrađivati zemlju zbog toga što jazavci kopaju tunele ispod njihove zemlje? Često dolazi do problema zbog toga što određeno područje može biti korišteno za rekreaciju ili slično, ali ondje primjerice šišmiši mogu graditi svoja gnjezda, a isto se primjenjuje i na ribarstvo u određenim lokacijama e, ribarenje je zabranjene, no velika energetska poduzeća mogu graditi turbine, vjetroelektrane i mislim da moramo imati dosljednost u našim politikama. Potrebno je odvagnuti interese sviju, no podsjećam sve ovdje prisutne da ne smijemo zaboraviti ono što je gospodin Lenc rekao. Pogledamo smjernice i ažurirajmo ih i nemojmo zaboraviti ljude koji žive u tim regijama, na imanjima, jer ukoliko tu poremetimo ravnotežu, ljudi će se ponovno krenuti protiv Europe. Sljedeći govornik. Hvala lijepo. Izradila bih zahvalnost što ove dvije direktive nisu spojene u jednu, što je bila izvorna namjera komisije, i da se sada usredotočujemo na odgovarajuću provedbu tih dvaju direktiva. Drugim rečima da radimo na sistemu koji će doista zaštititi biološku raznolikost i koji će pružiti podršku prirodi. Ako pogledamo sistem Natura 2000, on je on se pokušava progurati, da tako kažemo, kao sistem za cijelu Europu. Pitala bih komisiju što mi možemo učiniti, kako možemo podržati tu funkciju Natura 2000, odnosno pobrinuti se da države članice ne upravljaju regijama dvije 2000 e, na nacionalnoj razini već da zauzimaju pristup koji će biti više europski. Što je sa našim sudjelovanjem u tom cijelom postupku? Vidjela sam da je sudjelovanje prilično veliko, što danas luti da postoji veliki interes stanovništva diljem Europske unije, no očito to znači da oni imaju velike očekivanja. Kako ćemo ih ispuniti? Mnogo se očekivalo je nadalo dakle, od tog odaziva, pa me zanima kako će komisija na to reagirati i što će učiniti. Zahvaljujem zastupnik Fjellner. Hvala vam. Imam veliku raspravu o direktivama o pticama i staništima i ja sam već prije zagovarao veću reformu tih direktiva. Komisija je učinila to ne učiniti. No, nakon toga poprilično sam razmatrao o tome kako procjenjujemo svoje zakonodavstvo. Postoji više načina za to učiniti, no jedna stvar koja mislim da je ključna i na koju bismo se više trebali sredotočiti je kako ljudi koji se doista susreću s našim zakonodavstvom, što oni o tome misle, kako oni to doživljavaju. A tad možemo razgovarati o javnim konzultacijama, velik broj njih znamo da je i sastavni dio kampanja kada pogledamo reakcije, ali kada se sastavim sa ljudima u izbornim jedinicama, jedna stvar o kojoj najčešće raspravljam je direktiva o pticama i staništima. Ljudi jednostavno ne razumiju kako se to primjenjuje. Čovjek uvijek može reći, kao što smo i u ovoj raspravi čuli i od komisije i kao što smo čuli u prošlosti, a i u budućnosti, ćemo slušati, radi se o tome kako države članice stvari provode. Dobro, no ako postoje velike poteškoće s provedbom direktiva, možda bi zakonodavci trebali malo razmisliti o tome kako su stvari formulirali. Uzmimo e, samo jedan primjer. Ondje gdje živim, u arhipelagu Štokholma, e, postoji jedna ptica koja je najuobičajenija ondje, ali je zaštićena prema direktivi o pticama. Ne smiju se, dakle, ubijati, uništiti gnjezda, uzimati jaja i tako dalje netko, neki mudri mogu reći, ali to je moguće unutar izuzeća u članku 9. Ali ako postoje takva izuzeća, ako je nužno primjenjivati izuzetke da bi se mogli nositi sa stvarima koje zanimaju ljude, ako oni čuju da se moraju primjenjivati takve stvari, to znači da u samoj direktivi postoje poteškoće, problemi. I ja mislim da postoje problemi, imamo statične popise životinja, a pokušavamo se nositi sa nečim što je dinamično kao priroda, što se neprestano mijenja. I istu stvar, praktički isto mogu reći što se Vukova tiče u Švedskoj. Problem švedska vlada, bez obzira koja, pokušala je već to riješiti s komisijom, no kada lovimo vukove komisija kreće u lov na Švedsku, a to je teško objaviti, objasniti biračima. Iako priznajem da postoji velik problem u provedbi, možda ako to ljude okreće protiv onoga što radimo na ovom važnom mjestu, možda bismo malo trebali porazmisliti o tome kako sastavljamo u samom početku zakonodavstvo. Jer sada se to vraća i osvećuje nam se. Thank you very much. Uh, Hvala vam lijepa. Gospodin Hvala vam lijepa e, na izlaganju i zapravo mislim da je zapravo ovdje ključna riječ komunikacija. Kad sam čuo raspravu nekoliko kolega, rekao bih da upiramo na Brisel, pa onda opet na države članice, zapravo ne znamo gdje je tu ta fleksibilnost. Mislim da je ključno da ovaj akcijski plan Europske komisije pojasni gdje su problemi i kako ih popraviti. Ili možda gdje iznaći onu potrebnu fleksibilnost. Želim ujedno i pohvaliti Europsku komisiju što su prihvatili moj poziv da dođu u Nizozemsku i tamo razgovaraju s različitim dionicima u jednoj te istoj sobi, dakle, za istim stolom, kako bismo vidjeli kako poboljšati e, Natura 2000 i opet postići isti socioekonomski efekt. E, svi su se složili da, da imamo više fleksibilnosti, da svi sjednu za istu stol, da bi e, se donijeli novi, možda bolji planovi uz veću motiviranost i bolje rezultate. Mislim da je to ključno. Dakle, ne uvijek upirati u europsko zakonodavstvo, već pogledati što je moguće kod vas u vašoj regiji, što zapravo njih smeta. Ono što mene smeta što lokalne vlasti često kažu je, evo, to smo zapisali, to smo tako napisali, a to je zato što nam je to naredio Brisel. Nije to točno. Molim vas, e, ključno je da i mi i dakle, parlament, ali i komisija jasno kažemo da postoji prostora za fleksibilnost, da dionici sjednu zajedno za stol i da zajedno osmislimo rezultate koji će biti učinkovitiji. Drugo, moramo razmišljati i o ostvarivim, realističnim ciljevima. Dakle, ciljevima koje se zacrtavaju država članice. Nekad ćemo u nekom području htjeti očuvati prirodu ili ćemo htjeti stvoriti prirodu od svih tisuću godina. Za tako što bi trebalo e, na stotine godina. A e, zato će e, biti posljedice na stotine domaćinstava ili e, poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, moramo, ako zacrtamo neki cilj, istovremeno zamisliti koje će biti posljedice. A ako taj cilj nije ostvariv, onda trebamo e, stvari preobratiti i zapravo osmisliti nešto realnije. Hvala. Gospodin Nek. Zahvaljujem. Kao prvo, hvala komisiji na izlaganju. Drago mi je što je komisija uopće razmišljala o donošenju ovakvog plana na ovakav način. Ovo je prvi put i mislim da je to prvi korak u pravom smjeru. Komisija je s pravom rekla da se sad suočamo s velikim izazovima, klimatskim promjenama, smanjenom bioraznolikošću, a sve su to smanjena bioraznolikost jest promjena koja je posljedica klimatskih promjena. E, to je ujedno posljedica i intenzivnog e, e, rada u poljoprivredi, tako da moramo razmisliti kako ostvariti promjene. Iznađemo li ravnotežu između korištenja zemlje i gospodarenja i zaštite prirode, mislim da imamo što šta za učiniti. Međutim, i u našim glavama postoji neka ravnoteža koju na koju smo možda zaboravili. Evo sad čujem da su nam e, vukovi velika opasnost za djecu. Međutim, mislim da bih da se mora jasno reći da e, uzmemo li e, u obzir lovce i razne nezgode i nesreće koje se njima događaju, mislim da bi bilo sasvim realno statistički reći da su lovci veća E, opasnost za nas nego vukovi. Ili recimo pogledajmo koliko često e, morski psi napade ljude. Koja je vjerojatnost da će vas e, napasti morski pas? Puno manja nego da vas pogodi munja ili pogodi grom. Isto vrijedi za napad vuka. Tako da zaista mislim da neke stvari moramo realno sagledati. Postoji rizik ili prijetnja. Ako da, onda nešto treba učiniti, ali ako nema, tog, te mogućnosti tog rizika ili je taj rizik 0,000 nešto posto, onda mislim da nema smisla postupati po tom pitanju. Hvala, gospođa Argan. Hvala lijepa predsjedateljici komisiji, jako mi je drago što imate e, većinu na odboru. E, i isto tako s obzirom na program Natura i s obzirom na širu perspektivu. I dalje mislim da e, nam treba konkretni plan, čvršći pa nego što smo ga imali, ali imamo li u obzir e, ljude koji su ovdje, oni su još jače podržavaju inicijativu Natura 2000. Dakle, kad ste kad je gospodin Došman e, ranije rekao e, ovo za regije, mislim da to zaista ne stoji. Tko e, zastupa regije? Mi trebamo zastupati one koji su nas izabrali, a ne druge, jer druge ne, ne možemo zastupati. I sad još želim reći dvije važne stvari. Prvo, u Parizu se ima dug sasnak sa ravnateljem UN-ova odjela za bioraznolikost. I on mi je rekao, odnosno naglasio da je bioraznolikost iznimno bitna za klimu. Klima je bitna za bioraznolikost, a bioraznolikost e, dosta doprinosi e, očuvanju e, okoliša i klime. E, sve je to međusobno uvezano i sa CO2 i sa svim ostalim. A to se jako malo, e, o tome se jako malo govorilo u Parizu i drugdje. Tako da mislim da to treba uzeti u obzir. Da, raznolikost doprinosi očuvanju klime. I zadnja stvar koju sam htjela reći vezana je za financiranje. Ovo radim, ovim se bavim već e, cijelo desetljeće. Problem je u tome što je tako teško da državu, članicu natjerati da plati nekakav, e, nekakvu stvarnu cijenu ili komisiju da nešto poduzme. Tako da bismo mogli sve ono što koristimo ili e, e, ubacujemo u kap, da bi se to trebalo koristiti za zajedničko dobro. Jer ove godine zaista moramo napraviti taj iskorak, odnosno moramo nastojati ispuniti ono što smo si zacrtali planom Natura 2000. Gospođa Rostat. Hvala lijepa. Želim zahvaliti i ja komisiji e, na e, njihovom izlaganju. Ove dvije direktive o pticama i o staništima su sam stup europskog zakonodavstva koje štiti e, prirodu i bioraznolikost. Ključno je da pazimo na provedbu tih direktiva, ali i da ih istovremeno kao takve ne dovodimo u pitanje. Znam da sam ranije kao E, lokalna, regionalna zastupnica morala provoditi ove dvije direktive i primjenjivati ih. E, koristi tih direktiva su mnogo veće od e, troška provedbe i primjene tih direktiva. Tako da mislim da je to potrebno jasno reći. Ali kad je riječ o samoj primjeni direktive, važno je da bude malo više fleksibilnost. da se uzmu u obzir neke karakteristike ili obilježja konkretnih e, e, teritorija. Zatim, nedostaci direktiva koji se nastoje ovaj, kroz ove planove zapravo riješiti, mislim da idu u krivom smjeru. Ja ću kao i raniji kolega govoriti o problemima vezanim za vukove i konkretno o nekim e, aneksima e, direktive o staništima. Tu se ne uzimaju u obzir regionalne karakteristike, a direktiva bez ikakve fleksibilnosti dovodi do povećanja populacije što šteti e, o broju ovaca i ovčarstvu, što je konkretan problem u francuskim Alpama ili u drugim ali i u drugim područjima jer se sada vukovi šire na druga područja i dijelove Francuske, što opet dovodi do lokalnih tenzija. E, Vuk nema svog prirodnog predatora. E, mi smo naučili loviti e, vukove, ali to ne možete bez posebne dozvole. Što znači da imamo zaista velik problem koji dovodi do raznih tenzija, napetosti, a utječe i štetno na turizam u nekim planinskim područjima. Dakle, ideja je e, osmišljavanja akcijskog plana e, u redu, ali treba razmisliti i o nekim nedostacima, odnosno kako ćete e, i što ćete učiniti u vezi Vukova. Hvala lijepa. Hvala, izvolite kolega. Hvala vam. E, jako je lijepo vidjeti koliko je zapravo aktivna ova rasprava i koliko puno ljudi govori o bioraznolikosti. Malo sam razočaran eh, kolegicom koja je zapravo iznijela neke lažne optužbe i sad joj eh, predstavnici iz eh, glavne uprave ne mogu odgovoriti jer je ona otišla. mislim da je važno razlikovati širu sliku i incidente. kolege govore o incidentima, znači o bilo to vukovi ili neke druge životinje. E, međutim, postoji jako puno fleksibilnosti u europskom zakonodavstvu i mislim da su kolege u pravu kad kažu da ako tražite fleksibilnost na lokalnoj razini naći ćete i naći ćete rješenja e, između ljubitelja prirode, lovaca i poljoprivrednika. Dakle, sve je to moguće. Međutim, E, sagledajmo širu sliku. 2011. evaluirali smo raniju e, strategiju za bioraznolikost i shvatili smo da je ona u potpunosti e, bila neuspješna. Pa smo donijeli novu strategiju do 2020. sa istim ciljem gdje smo opet trebali raditi na bioraznolikosti, ali a ovo se opet odnosi na glavnu opravu, trebali smo i e, ponovno uspostaviti ako sustave u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Ako nije moguće, znači da smo već napravili e, nepopravljivu štetu. Sad već znamo e, da, dakle, temeljem nekih izvješća, da smo u beznadežnom stanju. Je to problem? Jest, jer bioraznolikost podržava našu, naše gospodarstvo, naše dobrostanje, osigurava e, čist zrak, vodu, zemlju, omogućava lijekove, plodno tlo, regulira klimu, štiti nas od e, ekstremnih vremenskih uvjeta ona nam omogućuje da živimo kao ljudska bića i to je prva e, rečenica iz komunikacije same komisije o tome se radi. Ne radi se ovdje o nekim incidentima ili izoliranim stvarima. E, radi se o našoj budućnosti e, kao ljudskih bića. 2011. usvojili smo moje izvješće o evaluaciji, ali i o budućoj e, strategiji bioraznolikosti. Taj je dokument jednoglasno usvojen, pa dajmo se držimo tih obveza koje smo si zadali. Moje pitanje komisiji vezano za tajming. Kad možemo očekivati akcijski plan o financiranju? odnosno o financiranju e, u e, državama članicama znamo jako malo, pa molim da e, nam date nekakav pregled i neke informacije. I što je s poljoprivrednom politikom? Imamo li, hoćemo li raditi na bioraznolikosti ili nećemo? Naravno da nije, nikakva, nije nikakav izum tople vode sad odrediti da se treba smanjiti uporabu pesticida u poljoprivredi. Dakle, na kraju se sve svodi na izbore. Radi se o izborima koje ćemo mi kao političari donijeti, a to je da ne radimo na e, incidentima i pojedinačnim problemima, već na široj slici. E, rekli smo da se moramo pridržati pravila da imamo dvije minute za e, javljanje. Izvolite, gospođo Gerling. Hvala vam lijepa. Ono što sam htjela reći već su mnogi rekli pa bih eh, dodala samo još jednu stvar. A to je sljedeće. Točno je da ljudi ne cijene, ne cijene bioraznolikost. I ljudi se zato ne zalažu. Neki jesu, ali eh, eh, manji broj ljudi. Sve dok im ne zapreti gubitak nečega Kratko ću spomenuti u okviru Brexita. O ovome se nije razgovaralo prije Brexita, međutim sad se o tome razgovara kad e, ljudi osjećaju da je, da je nešto ugroženo, da je zaštita bio e, bioraznolikosti e, ugrožena. To je zapravo pitanje koje me najčešće pitaju u okviru Brexita. I to su me jutros pitali. Zato mislim da bi bilo dobro da komisija puno više ulaže u u, u te teme kako bi ljudima bilo jasno na čemu stoje, odnosno što imaju s čim raspolažu, prije nego što to nestane. Hvala, gospođo Miller. Hvala. Evo i meni je drago što se komisija drži e, direktiva i što je sada osmislila akcijski plan s konkretnim prijedlozima. Željela bih da nam komisija kaže koje, u kojim državama članicama se ništa ne provodi, jer je poznato da postoje neke zemlje koje ne mogu primjenjivati fleksibilnost. koje naprosto nisu u takvom položaju. Evo recimo u Nizozemskoj se koristila Natura 2000 i fleksibilnost kako bi prešli na, kako bi e, zapravo e, proveli neke stvari u Luci Rotterdam Ja živim u planinskom području i na mene utječe Natura 2000. Uvijek nam se kaže da se ne moramo bojati rezova i već niz godina provodimo sve aktivnosti vezano za bioraznolikost. Boljela bih da vlasnici zemljišta i e, poljoprivrednici budu više uključeni. naprosto mi nije jasno kako su oni e, izostavljeni iz cijele ove priče. Također e, smatram da su problem po mom mišljenju predatori. U planinskim područjima imamo problem s vranama i čini mi se da gubimo sve više e, e, ptica i kormorani. E, dakle, ako negdje u nekom području postoje vukovi, to sada praktički znači da se više ne možete baviti poljoprivredom, e, životinje s tog područja bježe i onda to ide na štetu bioraznolikosti. Moramo se odlučiti želimo li bioraznolikost sa bogatom prirodom e, ili e, prirodu želimo prepustiti samo jednoj vrsti. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Evo kao prvo, gubitak bioraznolikosti jest ozbiljan problem, imajući u vidu i njezin utjecaj na klimatske promjene, a i svih onih razloga koji su već rečeni. Ove dvije direktive nisu nas dovele ondje gdje želimo biti, tako da je drago što je komisija rekla da će paziti na primjenu tih direktiva. A kad je riječ o fleksibilnosti, ona već postoji. Evo recimo zvukovima. Postoji odobrenje da ih se lovi i ubije ako su prijetnja ljudima ili gospodarstvu. Nadalje, kad je riječ o obveznim nekim radnjama, zašto je obvezno, zašto je obveza plaćati porez? Pa pitajte ljude, zašto je uopće Zašto je uopće postoje e, nekakve obveze ograničavanja duga i zaduživanja? Zašto? Zato što će, ako vi nešto ne platite, e, to platiti netko drugi. Isto e, se primjenjuje i na život, životinski svijet, odnosno na zaštitu životinja i staništa i bioraznolikosti. Dakle, i tu, to područje moramo zaštititi zakonodavstvom. U Finskoj su političari E, odlučili suprotno savjetu e, znanstvene zajednice e, loviti vukove. Međutim, postoji ozbiljan problem i s vukovima i s drugim u drugim područjima u našim državama članicama. Zato postavljam pitanje komisiji. Hoćete li poduzeti konkretne korake i sankcionirati zemlje koje se ne pridržavaju ovih direktiva i ne primjenjuju ih? Hvala. Hvala vama. Evo, ravnatelju, imamo jako puno e, e, interesa, jako puno ideja, pa vas molim za komentar. Hvala vam lijepa i hvala svim e, članovima odbora E, jasno je iz ove rasprave da je ovaj spis jako bitan, otvorilo se jako puno pitanja i to me ne iznenađuje, jer razgovaramo o nečem što je ključno za sve nas. To je zaštita bioraznolikosti, a zaštitom bioraznolikosti štitimo planet. Kao što su mnogi spomenuli, bioraznolikost e, štiti e, i od klimatskih promjena i to se odražava na svakodnevni život naših građana. E, nastojat ću se osvrnuti na većinu pitanja koja su pokrenuta. Postavljeno je pitanje kog se ovo tiče. Mislim da se to tiče svih nas ne samo ovog ovdje nekog e, farmera, poljoprivrednika ili neke tamo lokalne zajednice. E, strategija za bioraznolikost utječe na sve e, građane i zato po prvi puta sada u EU imamo više od 500 tisuća ljudi koji su nam se javili i rekli da to je bitno. Nekad su to bila udruženja, nekad su to bili savezi, ali u svakom slučaju savezi, a nekad, ali u svakom slučaju to su bili obični ljudi, njihovi predstavnici. Ne želimo smanjiti zaštitu bioraznolikosti, ne želimo zadirati ove direktive, odnosno slabiti postojeći sustav koji je EU s jako puno truda uspostavila i sad odjednom krenuti u sasvim drugom smjeru. Znamo da postoje problemi s primjenom. Međutim, dajmo se time E, e, pozabaviti. Idemo poraditi na rješenjima, na financiranju, na planovima upravljanja, idemo raditi s državama članicama, s regijama, s lokalnim vlastima. Ali molimo, molimo vas, komisiju, govorili su nam, nemojte smanjiti e, napore da se da se zaštiti bioraznolikost. Jer ako to učinite, imat ćemo probleme i mi E, i naše zdravlje naše, e, e, i naša gospodarstva. Sve ono što su kolege s pravom spomenuli. Bilo je puno pitanja, puno tema, pokušat ću odgovoriti na neke od njih. Kao prvo, spomenjali su se poljoprivrednici. Jesu li se oni konzultirali? Jesu li oni sudjelovali? Jesu. Imali smo razgovore detaljne razgovore s njima, s udruženjima i sa zemljoposjednicima. I e, planovi će imati platforme, odnosno dijaloge sa dionicima, uključivat će mogućnost suradnje s lokalnim zajednicama kako bi se ova pitanja riješila. Također želimo raditi sa zemljoposjednicima kako bi se postigli ciljevi nature, e, i to opet u skladu sa socioekonomskim ciljevima. To moramo u skladu s direktivom. Nastavit ćemo e, angažirano raspravljati i razgovarati sa e, šumarima, ribarima, poljoprivrednicima i drugim udruženjima, jer moramo doći do rješenja od kojih će koristi imati lokalne zajednice. E, čuo sam iz mnogih ovih replika neke kontradiktornosti između ekonomskih aktivnosti i prirode. Međutim, mislim da je cilj nature i e, bioraznolikosti zaštititi bioraznolikost, ali pritom to nije nekompatibilno s ostvarivanjem e, e, sa, obavljanjem gospodarskih djelatnosti. Postoje ekoturizam i drugi načini da se održi bioraznolikost, a istovremeno gospodari održivo, odnosno da se obavljaju gospodarske djelatnosti dionici koji bi e, u, tome trebali biti više angažirani i zainteresirani su sami poljoprivrednici, jer što su oni održivi odnosno što su manje održivi, to, to, će više škoditi svojoj imovini, to im je slabija, to su im slabiji izgledi za budućnost. Mislim da je e, potrebno jasno reći e, na čemu smo i koja su moguća rješenja. Bila su različita postavljena pitanja vezano za smjernice. E, kao prvo, razlik e, za ovu e, nesigurnost je to što i ako imamo naturu 2000. nemamo planove upravljanja. Dakle, ako je zakonodavstvo jasno, ali nemamo plan upravljanja, onda je jako teško osigurati održivo upravljanje. Zbog toga ćemo raditi na podržavanju država članica, odnosno regionalnih i lokalnih vlasti, da donesu odgovarajuće planove upravljanja. To nam je prioritet. Ne može se upravljati na, e, na 50% lokacija, a da se ostatkom e, uopće nikako ne upravlja. Također ćemo nastojati e, dalje razraditi postojeće smjernice kako bismo riješili probleme koji su dosta identificirani. Inzistiram, to namjeravamo napraviti zajedno s relevantnim dionicima. Zato odbor regija usko e, s nama surađuje i imamo različite komisije, odnosno odbore koje na tome rade, ali imamo i predstavnika iz odbora regija koji zajedno s nama na tome radi, a ja sam osobno išao u odbor regija kako bih dobio njihovu podršku i E, potporu e, lokalnih vlasti. Neki članovi odbora također su spomenuli fleksibilnost. Mislim da se neki brinu da je zakonodavstvo prerigidno i da bismo možda trebali nastojati uvesti nekakvu fleksibilnost, odnosno elastičnost, kako je rekla kolegica. Mislim da će akcijski plan u tom pogledu omogućiti tu fleksibilnost poštivajući pravila. Tu fleksibilnost e, moći ćemo osigurati e, tako što ćemo osigurati tumačenje pravnih pravila. Međutim, čim bude jasno da se direktive neće dirati, onda moramo znati da ih ne možemo ignorirati. Moramo ih prilagoditi postojećoj situaciji e, na različitim teritorijima, odnosno u različitim područjima i lokalnim zajednicama, ali poštujući pravni e, poredak. Gospodin Dortman je e, spomenuo plan upravljanja, mislim da sam na to već odgovorio. Još jedan kolega je pitao e, kakav je proces i koji su rokovi. Ja sam rekao, ako se prođe kako treba, plan bi trebao biti gotov do kraja travnja javno e, savjetovanje e, se već odvilo i se već tako da smo sada spremni temeljem akcijskog plana raditi na smjernicama. Znači, analizirati postojeće i vidjeti kako ih poboljšati, odnosno gdje je potrebno razviti nove smjernice, opet u skladu sa dionicima. Što je sa e, inspekcijama i provedbom? Gospođa Pitikajn je to isto tako spomenuo. Ono što mi radimo sa EAR-om jest da e, prirodu imamo kao posebno poglavlje, jako je bitno pružiti podršku država članicama koji imaju probleme, a ako želimo u nekim slučajevima u kojima je e, došlo do kršenja e, direktive, ako želimo nastaviti provoditi naše postupke, onda ćemo to i učiniti. Jer u direktive nećemo dirati, ali ih se moramo pridržavati. Možemo dakle nekome pružiti podršku, potporu ili pojašnjenje, ali e, na kraju krajeva, ja to uvijek kažem kolega, mi smo zato plaćeni. E, mi kao komisija moramo štititi e, naše pravne akte. Također je bilo pitanje hoćemo li moći nekako ujednačiti bioraznolikost. Imamo u proračunu 20% za E, klimatske promjene, ali ne za bioraznolikost. Nešto tako bismo mogli e, napraviti u razdoblju nakon 2020. Rekao sam na početku izlaganja da mi ne prejudiciramo budući MMF, međutim, postoji jako puno toga što se može učiniti s postojećim regionalnim fondovima, e, za program Life, za program Natura i zapravo uz pomoć sinergije između različitih fondova. Tako da bi bilo dobro, naravno da se iznaču sredstva i za bioraznolikost, ali za početak radimo na akcijskom planu kako bismo konkretizirali inicijative za buduće razdobe, a onda ćemo kasnije govoriti o budućnosti MMF-a. Puno je bilo pitanja o različitim e, životinskim vrstama, o pticama, vukovima, kormoranima i tako dalje. E, u direktivi o pticama već postoji fleksibilnost, e, predviđena fleksibilnost i komisija je dala smjernice za razna područja. Međutim, države članice moraju preuzeti odgovornost. Dakle, kad imate nekakav problem s lokalnom zajednicom, nekad je umjesto suočavanja s tim problemom, odnosno umjesto e, korištenja fleksibilnosti koju e, direktiva omogućuje, nekad se, dakle, umjesto korištenja Mogućnost iz direktive radije okrivila Brisel. Zato mislim da je bitni dijalog s lokalnom zajednicom kako bi se eh, locirali ti problemi. Mislim da nije problem u tome što su eh, direktive nefleksibilne. Mislim da je problem u tome što nema dovoljno dijaloga, nema dovoljno primjene, a nema ni dovoljno integracije, odnosno nema dovoljno ravnoteže između lokalnih zajednica i eh, dakle zaštite njihovih interesa i zaštite e, životinskih biljnih vrsta. Direktive državama u okviru upravačkih planova omogućuju donošenje konkretnih akcija ako e, im prijeti šteta za okoliš ili ako žele zaštititi e, neke životinske vrste ili svoje lokalno stanovništvo jer opet e, postoji neka filozofija kako bi se ti svi ciljevi e, međusobno izmirili. Hoće li se poticati primjena ovih direktiva? E, mi ne želimo poticati striktniju primjenu, odnosno strožu primjenu, već učinkovitije želimo primjenjivati postojeći pravni okvir, odnosno iznaći nekakvu ravnotežu između pravne sigurnosti, fleksibilnosti i sigurnosti. Pitali su nas također što je sa konkretnim specifičnostima država članica. Naravno da se sve ovo neće moći provesti, nemamo li u vidu e, karakteristike svake države članice. I zato sam rekao da imamo predstavnika iz odbora regija i zato sam rekao da uzimamo u obzir sve socioekonomske i kulturne e, karakteristike i e, geografske karakteristike teritorija. Tu imamo i dijalog sa državama članicama, temeljem kojeg ćemo bolje procijeniti e, potrebe i e, iznaći e, ciljena rješenja. Postavljena su neka pitanja o, mogućnosti donošenja o, zapravo o širenju izvan Nature 2000, znači u slučaju migratornih vrsta origin of Natura 2000 was the idea of a network. Mislim da je dakle ideja Nature bila da se stvori jedna mreža e, zaštićenih područja i zaštićenih lokacija. E, to je bio najbolji način da se očuva e, bioraznolikost. Ideja biogeografije, ekosustava i zelene infrastrukture je nešto što svakako treba biti u akcijskom planu kako bi se omogućio taj mrežni pristup. I gospodin Huteman je zajedno s mnogima e, naglasio važnost e, komunikacije. Mislim da ste rekli da je to jedan od najvažnijih e, dijelova plana. Komunikacija sa lokalnim vlastima, sa građanima, i tako dalje. Znači, trebamo biti iskreni. Reći da su, da su mnoge vrste u opadanju, trebamo vidjeti što se da učiniti, ali to treba učiniti zajedno sa dionicima, lokalnim e, e, zajednicama, regijama i državama članicama. E, nećemo se uplašiti ako najđemo na neke poteškoće. I kolege, ja sam smo bili na nekoliko lokacija u okviru nature i razgovarali smo o izazovima i rješenjima. Postoje rješenja koja su itekako u skladu sa europskim zakonodavstvom, ali mora postojati politička volja e, da se osiguraju sredstva i e, rješenja provedu u djelo uzimajući u obzir različite dionike. Gospođa Auken je pak naglasila važnost biološke raznovrsnosti i e, klime. Rekla je da nam treba više sredstava primjerice iz zajedničke poljoprivredne politike. Tu je govorila o sprezi između strategije biološke raznolikosti i zajedničke poljoprivredne politike i gospodin Hebrandi je pitao i kakva je ulga tu za e, povjerenika Hogana. Moram reći da su svi povjerenici bili e, istog mišljenja e, i za vrijeme preispitivanja ove direktive tražili su veću spregu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Jer sredstva se moraju bolje koristiti, moramo se sve više uklopiti u poljoprivredu. U protivnom nećemo uspjeti ostvariti ciljeve iz nature i vezane za biološku raznolikost. Ali e, reforma ZPP-a je reforma o kojoj će se raspravljati kasnije ove godine i e, dakle e, ne možemo znati kakav će biti njezin ishod. Gospođo Grostet, rekli su da je e, ovo jako važno i ja e, zaista se s vama slažem. Analizirali ste trošak i korist i smatramo da su sva ulaganja nešto što je jako bitno i ne smijemo ovdje ne djelovati E, vi ste, gospođo, govorili kako je fleksibilnost vrlo važna i kao i drugi govorili ste o problemima vezanima za vukove, e, problema do kojih dolazi jer se ponekada direktiva prekruto primjenjuje. Moram reći da u propisima Europske unije se e, to može uzeti u obzir i ako dođe do specifičnog problema s određenom vrstom, da se onda mogu poduzeti specifične mjere, ali to treba napraviti u odgovarajućim okvirima po mogućnosti uz e, orijentacije i smjernice koje će dati komisija. Mislim da tamo gdje postoje problemi treba raditi s lokalnim vlastima kako bi se taj problem riješio. U velikim broju regije Europske unije e, dođe se do vrlo umjerenih rješenja i e, na zadovoljstvo svih i mi dalje namjeravamo raditi u tom smislu. I ja sam se susreo svim predsjednika regija koji su došli govoriti upravo o tim problemima moramo raditi više, a smjernice će nam omogućiti bolju orijentaciju. da što je gospodin Herbrandi upravo izašao, jer sam e, mu htio zahvaliti na tome što je rekao u potpori biološkoj raznolikosti e, i e, da radimo na svim incidentima koji su prijavljeni. Govorili smo dakle o mogućnostima da za financiranje i e, već sam zapravo odgovorio o pitanju zajedničke poljoprivredne politike. Gospođa Gerling je govorila koliko je važno da građani uvide e, važnost biološke raznolikosti. E, mi radimo na tome, ali na tome će jako pomoći i onaj dio naše strategije koji će biti informiranje. Što se tiče gospođe Pjetikajnen, E, evo, to sam mislim već ranije odgovorio. Ako nisam odgovorio svima, moći ću to napraviti kasnije bilateralno. Zaključno mogu reći da ćemo situaciju poboljšati, budemo li radili zajedno sa europskim državama članicama, sa lokalnim i regionalnim vlastima. Jer biološka raznolikost je nešto što je važno za sve i tu pokazujemo važnost e, zakona Evropske unije. Spremni smo zajedno surađivati, spremni smo iznalaziti rješenja. Ne mislim da su direktive kruti okvir kojim se ne može upravljati. Međutim, u jednom pozitivnijem tonu želim reći da nam ova tematika omogućuje da zaista uspostavimo vezu s građanima te da dođemo do mnogih rješenja, da zaštitimo kvalitetu života. Imamo tu mogućnost zaštite prirode, dobrih e, mogućnosti koji se otvaraju u ekonomiji. Možemo dakle raditi na održavim praksama, a u konačnici to će biti zaista na dobrobit naših građana, jer to je cilj koji nam svima nama leži na srcu. I ja e, od vas, e, vas molim da možemo zajedno obilježiti dan Nature 2000. i učiniti sve kako bismo zaustavili e, srozavanje biološke raznolikosti. Hvala puno glavni ravnatelju, hvala svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi i zaista drago će nam biti da u svibnju proslavimo dan biološke raznolikosti. Sada svim kolegama koji su čekali da dođemo do rasprave o posljednoj točki dnevnog reda, a radi se o primjeni direktive iz 2004. godine o odgovornosti e, za e, i utjecaju štete na okoliš. Izvjestitelj gospodin Javor, kojem ću odmah dati riječ. Hvala i predsjednice. Direktiva o ekološkoj odgovornosti zaista je ključna kako bi se uspostavili okviri ekološke odgovornosti na temelju načela da onečišćivač mora platiti, a tako se mora procijeniti kakav štetu to ima za okoliš. Nedavno se provjeravalo je li ta direktiva prikladan propis, a e, također su objavljene i mnoge studije na tu temu vrlo nedavno. U Europskom parlamentu e, odbor Envi daje mišljenje odboru Juri koja radi e, e izvješće na ovu temu. I mi smo izvjestili u skladu s člankom 54. tog izvješća. U izvješću komisije se pokazuje da je sama direktiva imala vrlo ograničenu učinkovitost i da je primjena direktive jako različita u pojedinim državama. E, sustav koji je uvriježen u Europskoj e, uniji je e, sada takav da s obzirom na da postoje različiti zakonski propisi u različitim državama, može doći do e, većeg rizika za prirodne e, katastrofe i, se, i mogu se izvati mnoge nepogode. Mislim da se zato treba razmotriti moguća revizija te direktive u okviru ovog preispitivanja E, prikladnosti. I mislim da komisija zaista se mora jako usmjeriti da državama članicama da odgovarajuću potvoru. Dugoročno, međutim, smatram da bi nam revizija mogla omogućiti da proširimo područje primjene direktive tako da svi e, oni koji e, učine neku štetu po okoliš budu zato izravno odgovorni. Htio bih pozvati komisiju da nametne i odgovornost za štetu po ljudsko zdravlje, a isto tako da se ukinu neka izuzeća koji ovdje postoje. Ono što je također još važno jest da se revidira sustav financijske sigurnosti u okviru ove direktive o ekološkoj odgovornosti. Tu bi se mogle maksimalni iznosi promijeniti. promijeniti. E, mogu bi se također osnovati i Europski fond za e, industrijske nesreće a isto tako da se obvezno mora sudjelovati u osiguranju za slučaj do, da dođe do e, problema većih razmjera. Malo prije smo govorili o e, direktivi Natura 2000. E, moramo i u ovom prilikom govoriti o inspekciji i nadzoru gdje bi komisija trebala mm, povećati nadzor na razini Europske unije, ali isto tako i postaći bolji sustav u državama članicama. Biće mi drago sada sudjelovati u raspravi, a amandmane e, možete uložiti do 25. travnja. Siguran sam da se ovaj nacrt mišljenja može poboljšati vašim primjedbama i prijedlozima. I za kraj e, želim e, vam naglasiti da ćemo imati i javno slušanje poslije pode 11. travnja zajedno s odborom Juri. Mislim da će to biti vrlo dobra prilika da čujemo i e, mnoge mišljenja stručnjaka koji ne dolaze iz Europskog parlamenta. Hvala vam lijepa, gospodine Javor. Sada se gospođa Kajnen javlja za riječ kao izvjestiteljica u sjeni kluba zastupnika Europske pučke stranke. Molim vas da ne govorite dulje od dvije minute. Hvala lijepa. Zahvaljujem se izvjestitelju jer ovo zakonodavstvo zaista je jedno od kamena temeljaca vezana za zakonsku utemeljenost e, po pitanju okoliša. Mm. Mm. Moramo vidjeti tko uzrokuje štetu na okoliš. Ovdje imamo osnovne postavke zakonodavstva koje postoje, međutim postoje tri aspekta na koje se mi moramo usmjeriti u parlamentu. Prvo pitanje jest koliko je to učinkovito, što predlaže komisija, jer e, već u tom prijedlogu trebaju se tražiti da se uzmu u obzir e, sve ekonomske aktivnosti kako i namjerna i nenamjerna djelovanja koje mogu imati posljedice po okoliš primjerice, e, sve što je vezano za e, rudarenje, to je nešto što se često nalazi u našim državama članicama. Aspekt koji smatram jako važnim jeste teret dokazivanja. Mora se naime dokazati koliko je se šteta uzrokovala, a način na koji se to radi je drugačiji od države do države a isto tako jako je upitno na koji način ćete prirodu dovesti u prvobitno stanje. Ako to ne možete napraviti, pitanje je kako e, postupiti e, kada se primjerice kvaliteta tla i mogućnost se tlo koristi jako smanjila primjerice tu se i turizam treba ispitati Treba dakle razmotriti pitanje nadoknade šteta koji za sada u ovoj direktivi uopće nije prisutan. Evo, gola smo preke dvije minute. Da, hvala vam lijepa. Umjesto gospodina Andrulakisa, koji je izvjestelj u sjeni kluba socijalista i demokrata, govorit će gospođa Dali. Hvala lijepa za početak isprike gospodina Nikosa Andrulakisa. On danas nije na ovom sastanku. Hvala gospodinu Javoru na e, prijedlogu mišljenja. Klub socijalista i demokrata slaže se s većinom vaših primjedbi koje ste do sada iznijeli u prijedlogu mišljenja. Vjerujemo da direktiva o ekološkoj odgovornosti će utjecati na odgovornost u različitim ekološkim područjima u državama članicama. Ali e, mislimo da ipak direktivu treba revidirati kako bi došlo do veće usklađenosti e, zakona. Mislimo da moramo postojati sasvim stroga pravila o svim svrstama štete po okoliš naročito kao što smo nedavno imali skandal sa emisijama, pa mislimo da trebamo proširiti područje primjen direktive koje će uključiti štetnost po ljudsko zdravlje e koja sada, to nije aspekt pokriven aneksom trećim. I na kraju mislimo da se mora uvesti obveza za instrumente financijske sigurnosti za sve gospodarske subjekte kako bismo bili sigurni da će oni koji onečiste uvijek platiti štetu. Gospodin Andrulakis se raduje daljnjoj suradnji s izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala da 11. travnja održat će se javno sustušanje, Podsjećam vas na to. A sada dajem riječ e, sljedećoj izvjestiteljici u sjeni, gospođi Jaten Maki. Hvala lijepa. E, hvala izvjestiteljici. E, želim se zahvaliti našem E, kolegama. Ovdje smo čuli e, različite e, elemente o kojima je komisija već govorila prošle godine u izvješću u provedbi. A postoje i načelo da onaj koji o nečesti mora platiti. Jako je važno da gospodarski e, subjekti ne moraju uvijek e, intervenirati da bi pokrili štetu jer postoji rizik da koji nije dovoljno uvjerljiv koji se ovdje spominje, a to je da će netko morati platiti za sve. Bilo bi važno da se pozabavimo pitanjima resursa u državama članicama. Ponekad dolazi i do e, korupcije kada se radi o štetama, šteti za okoliš. Situacija nije uvijek sasvim jasna i e, iz tog je razloga nužno uklonite različita tumačenja. E, problem je također e, da provedba tih propisa može biti različita od zemlje do zemlje. Potrebno je djelovati koherentno. Nisam u potpunosti uvjerena da ono što stoji u projektu, a to je da bi se trebao osnovati novi fond koji bi pokrio obvezne troškove osiguranja, da je to e, dobro potrebno je naime e, da postoji koherentnost među tim operaterima. Ali ne mislim da bi to bilo nužno dobro prihvaćeno ako provedba ne bi bila dobra. Što se pak tiče subsidijarne odgovornosti država članica, mislim da zaista moram razmotriti to pitanje i zaista e, očekujem u tom smislu e, da čujem komentare izvjestelja i drugih izvjestitelja u sjeni. E, mislim da ova direktiva zaista može ojačati nacionalno zakonodavstvo može pojačati norme zaštite okoliša. Evo toliko za sada. A sada gospodin Pedičini. Hvala lijepa. Pa jako bi rado napravio eksperiment gdje bih zapitao europske građane što oni misle o načelu da onaj koji onečisti mora platiti. Većina građana bi rekla da to vjerojatno ni ne postoji. Vjerojatno bi mali broj njih dio rekao da se to možda eventualno može ostvariti, ali bi većina njih rekla da je jako teško učiti tko je počinitelj, a još teže prisiliti ga da to plati. 2010. godine se već počelo govoriti o direktivi o ekološkoj odgovornosti. Međutim, razlika je postojala uvelike među državama članicama. Od posljednjih godina 1000 200 i više e, takvih je incidenata e, načinjeno. Samo su u e, Mađarskoj i jednoj drugoj evropskoj zemlji zapravo reagirali na to u drugim državama tako što se nije uopće pojavilo. A u Italiji od koje ja dolazim primjenjuje se direktiva na jedan širi način nego što se zahtjeva. I primijenila se u 17 slučajeva, 12 e, puta za nezakonito odlaganje otpada, a pet e, kao šteta e, za, u slučaju štete za okoliš. Pa iz toga ispada da je Italija zemlja u kojoj su stvarno stvari na pitanju ekologije, po pitanju ekologije dobre. Međutim, situacija je zapravo sasvim drugačija. Italijani e, su svjesni da u našoj zemlji štete ima jako, jako puno. E, mogao bih nabrojati čitav niz primjera e, od različitih tvornica do otpada koji završava u moru popis bi bio dugačak. Ali teško je dokazati ekološku odgovornost u tom smislu. Jer mogu vam samo reći jedno, i to je vrlo izvjesno u Italiji, onaj koji zagađuje ne plaća. I za kraj gospođa Dornano. Hvala. Ovo mišljenje kojim se traži revizija direktive o ekološkoj odgovornosti ulazi u eh, jedan zapravo svjetski okvir. Vrlo je važno vidjeti općenito tko u 21. stoljeću ima odgovornost. I vidimo da tradicionalni mehanizmi odgovornosti na nacionalnoj razini mogu sve teže odgovoriti na pitanja odgovornosti vezane za okoliš. Europska komisija ipak nema ovlasti da nametne jedinstven model za slučaj štete. Komisija može promicati uvođenje takve odgovornosti, a može i ojačavati europske propise za zaštitu ljudskog zdravlja i zaštitu prirode, ali ne može davati izuzeća a načelo da onaj tko nečisti mora platiti ne smije se izgubiti iz vida. Moramo omogućiti jedinstvenu provedbu. Za slučaj da onaj tko je načinio štetu ne može platiti da se ta šteta ukloni, treba se obratiti državi, ali ne smije sve pasti na poreznog obveznika. Treba također izraditi maksimalni prag u pitanju osiguranja. Treba se drugim riječima odlučiti tko će platiti onu štetu koja je iznad obaveznog osiguranja, onoga što pokriva osiguranje. Mislim da bi bilo dobro razmotriti kako e, bi se moglo rješavati e, pitanja katastrofa do kojih dolazi na prekograničnoj razini. Hvala. A sada riječ ima komisija gospodin Deugenio. Hvala. Lijep pozdrav svima. Hvala vam na stavljanju ove ovaj teme na dnevni red. Drago nam vidjeti da Europski parlament i odbor ENVI se bavi našim radom u kontekstu ove direktive i konkretno daje nam svoja stajališta i doprinos kako dalje. Zahvalili bismo izvjestitelju gospodinu Javoru s kojim smo već niz godina u kontaktu na ovu temu i za nas smatram da je uvijek važno da s jedne strane podijelimo i raspravimo analizu koju smo iznijeli u kontekstu našeg izvješća, ali isto tako raspravimo to i s vama i saslušamo pomno koja bi bila najbolje predložena rješenja za daljnji napredak. Ukratko ću sažeti ono što smo do sada učinili, koji je napredak bio ostvaren od usvajanja izvješća i što planiramo učiniti s obzirom na sljedeće aktivnosti. Kao što ste spomenuli, objavili smo izvješće i procjenu još u travnju prošle godine vjerujem da su mnogi od vas istaknuli pitanja koja su ovdje identificirana, no rekao bih da smo isto tako utvrdili da čista činjenica da imamo direktivu o odgovornosti da je poboljšala konvergenciju vezanu uz programa za odgovornost usporedbi sa situacijom prije. Ne smijemo dakle zaboraviti da je velik broj država članica već imao nekakve sisteme, nekakve nacionalne programe odgovornosti, a druge države nisu ništa takvoga imale kada se ova direktiva osvojila. Tako da mislim da je potrebno prepoznati napredak koji je ostvaren u nekim državama članicama koje su doista mnogo truda uložile kako bi primijenile ovu direktivu, no istaknuto je da nekoliko država članica nije nikakve incidente zabilježilo. Ono što nas ovdje čudi je da države članice smatraju da ne moraju koristiti ove instrumente jer nacionalni instrumenti ispunjavaju iste ciljeve, daju iste rezultate. I to je ono na što se sada usredotočujemo kako bismo željeli pokazati da postižemo jedan nadređeni cilj kroz ovu direktivu, bilo kroz europske instrumente ili uz nadopunu nekih programa s nacionalne strane, a to je nešto što nismo uspjeli pokazati kroz našu procjenu. Zbog toga je komisija predložila niz aktivnosti u svom izvješću i već smo započeli raditi na njima. S jedne strane, mnogi su to ispomenuli, očito je da nam je potrebno uskladiti provedbene prakse. One se razlikuju, to znamo, imamo neke dobre primjere i željeli bismo surađivati s državama članicama, slično kao i na temelju primjera iz direktiva staništima i pticama kako bi se na terenu poboljšala provedba. Neko slične su to aktivnosti, smjernice, e, promoviranje najboljih praksi i tako Drugi je stup, one koji se temelji na dokazima, smatramo da ne znamo dovoljno što se u pojedinim incidentima događa kakva situacija što se tiče načela zagađivač plaća gdje se LD ne primjenjuje, tako da bismo željeli poboljšati razumijevanje toga, što je i onako preduvjet za bilo kakvu danju raspravu o samom instrumentu. Zbog toga vas sa mogu obavijestiti da na nedavnom sastanku stručnjaka iz nacionalnih tijela da smo uspjeli uvjeriti stručnjake i skupinu da se Dao dobri višegodišnji radni program. Objavit ćemo ga što je prije moguće. Ovaj tjedan ili sljedeći tjedan bit će dostupan online. I to smatramo kao konkretnim putokazom o tome kako primijeniti aktivnosti koje smatramo da su važne kako bi se provedba poboljšala. Što se financijske sigurnosti tiče, slažemo se da postoji tu problem. Jedna trećina država članica sistem već ima druge, imaju drugačije sisteme ili zaostaju. Ali na temelju naših studija koje smo objavili rada u praksi znamo da je to pitanje složeno. Radimo sa Impelom trenutno, mrežom stručnjaka iz država članica kako bismo vidjeli kako dalje olakšati primjenu programa o financijskoj sigurnosti u svim državama članicama. Nedavno smo objavili reviziju o provedbi ovoga kao jedan horizontalni instrument gdje vrlo konkretno ukazujemo u kojim državama članicama je potrebno poboljšati provedbu i dajemo prijedloge Identificirali smo države članice gdje smatramo da je potrebno više truda uložiti u program financijske sigurnosti. Dakle, to je sastavni dio našeg cjelokupnog truda da se provedba poboljša, da se bolje shvati što se događa i da države članice ispune cjelokupne ciljeve same direktive. Za kraj, Mislim da trenutno još nije došlo vrijeme da revidiramo direktivu. Smatramo da je napredak ostvaren i postoji daljnji potencijal s instrumentom na kojem ovdje radimo. Neki, neke stavke koje gospodin Javar predlaže u svom izvješću već su moguće unutar trenutne direktive. Samo se moramo pobrinuti da do toga doista i dođe. No, s druge strane, ne protivimo se raspravi o daljim mogućim poboljšanjima dugoročno gledano. Gospodin Javor je rekao da imamo i dugoročnu i kratkoročnu perspektivu, tako da se doista radujemo izvješću na kojem parlament radi. Spremni smo sudjelovati u saslušanjima, raspravama, razgovarati s vašim kolegama na odboru Juri. Kada parlament pripremi mišljenje, to će biti dobar temelj za daljnju raspravu i uključivanje ovog instrumenta i kratkoročno i dugoročno kako bismo ispunili ciljeve oko kojih su se zakonodavci dogovorili prije više od deset godina. Hvala vam. Riječ možemo ponovno dati našem izvjestitelju, gospodinu Javoru. Hvala vam, zahvaljujem ukratko doprinosu svim izvjestiteljima u Sijeni i komisiji. Vidim da se više ili manje slažemo u većini pitanja, možemo se dakle složiti oko većine točaka. I smatram da ćemo moći konstruktivno raditi dalje. Neke točke su možda malo uzbudljivije, od kojih je očito jedna financijska sigurnost i sistem koji se time bavi. Neću sada ulaziti u raspravu na razini odbora ali na sastancima izvjestitelja u Sijeni spreman sam ući u vrlo detaljne rasprave o tome zbog čega vjerujem da bi razvoj jednog krajnjeg sistema takve vrste potreban i zbog čega to nije moguće na temelju trenutne postojeće direktive. Dakle, potrebna je po meni revizija direktive kako bi se mogao uspostaviti učinkoviti program financijske sigurnosti. I to moramo činiti na europskoj razini, ne samo kako bismo se pobrinuli da razina odgovornosti za okoliš bude jednaka za sve građane i da nemamo države članice koje tu zaostaju, već kako bi se stvorili jednaki uvjeti za sve, za sva gospodarstva, za poduzeća, da dijele ista opterećenje što se tiče odgovornosti za okoliš. I konačno velik broj šteta vezanih za okoliš je prekogranične naravi. Tako da ako ne stvorimo paneuropski sistem, moguće je da dođe do problema na temelju različitosti pojedinih režima u pojedinim državama članicama. No, radim se danjim raspravama sa izvjestiteljima u Sijeni i očekujem svakako vaše doprinose i amandmane izvješću, uvjeren da ćemo u krajnjoj liniji moći izraditi nešto što će biti prihvatljivo za cijeli odbor. Hvala. Hvala vam. Dakle, podsjećam na, na zajedničko uh, saslušanje s odborom Juri 11. travnja, a rok za podnošenje amandmana je 25. 8. 25. travnja govornica se ispričava u 11 sati. Naš sljedeći sastanak je 10. travnja, pa vam želim ugodan ostatak dana. Hvala.